Proszę Państwa, rozpoczynamy nasze posiedzenie komisji. kolege, započet ćemo s radom. I prijeći ćemo odmah na samu suštinu. Dakle, razmjena gledišta s tajnikom, odnosno ministrom SAD-a za poljoprivredu, Tomom Wilsonkom. No, prije toga, pogledat ćemo neke praktične stvari, dakle usvajanje dnevnog reda. Točka 13. Imali smo nekoga koji je govorio bez uključenog mikrofona. Predsjedavajući, da li sad problem riješen? Dobro, možemo započeti s radom. Dakle, točka 13. O njoj ćemo raspravljati nakon točke 6. A točka 7. uvođenje hitnih autonomnih eh, trgovinskih mjera za Republiku Tunis. Da li dobro čujete francusku kabinu? Možete li mi uputiti znak? Hvala. Činim se da je sada sve u redu. Dakle, točka 13. O njoj ćemo raspraviti nakon šeste točke. Točka sedma uvođenje odgađamo na sastanak od 11. siječnja. Glede toga ćemo samo spominjati amandmane, a zaključit ćemo u siječnju glasanje. Ovo se emitira uživo internetom i imamo sve jezike osim estonskog, malteškog, slovačkog i kalskog. Počnem vas da u četvrtak od 9.30 do 11.30 imat ćemo izvanredni sastanak tijekom kojeg ćemo imati razmjenu gledišta s veleposlanikom FAO prigodom međunarodne godine tla. Radi se o zajedničkom odboru odbora Envi i Deve. Također vas pozivam da odete na međunarodnu izboru, e, izložbu koja je organizirana povodom međunarodne godine tla u zgradi koju organizira FAO i koja se nalazi na trećem katu zgrade ASP. Toliko o glavnim obavijestima. Zatim 9. prosinca će biti održan jedan seminar, no o tome ćemo kasnije. A, dakle, točka treća, osvajanje dnevnog, odnosno usvajanje zapisnika, ništa se po tom pitanju ne mijenja. Dakle, ako imate nekih e, prigovora, javite a nakon ovoga dakle prelazimo na glavnu temu današnjeg poslipodneva. Dakle, sa zadovoljstvom e, pozdravljam e, američkog ministra za poljoprivredu, gospodina Toma Vilsaka, koji se odazvao na naš poziv. Dakle, dolazi razgovarati s nama i razmijeniti svoje mišljenje. Najljepša hvala. Čast je, počašćeni smo što ste došli na ovu razmjenu mišljenja. Sada ćemo imati dakle informacije izravno od vas i za nas je stvarno čast što ste došli i uvjeren sam da će ova razmjena mišljenja u ovom osobito važnom trenutku biti od velikog značaja. Uveliko se govori o TTIP-u, no postoje neke druge važne teme. I siguran sam da ćemo sukladno tome moći razmijeniti mišljenja što je od nužnog značaja. Znamo da imate veliko iskustvo u poljoprivrednoj politici. Bili ste blizak suradnik i još uvijek jeste od predsjednika Obame od početka njegovog mandata, prvog mandata. Svoga ćemo, zahvaljujući vama, moći vidjeti koja je vaša vizija za budućnost, osobito nakon tih godina iskustva. Dakle, jako smo zadovoljni što vas možemo ovdje dočekati i saslušati kako bismo razmijenili gledišta. Zahvaljujući tome ćemo više toga naučiti o onim temama koje su za vas jako važne. Tu su, na primjer, TTIP, zatim slovno trgovinsko područje, dakle, koje predstavlja pravi veliki izazov, no to predstavlja također i mogućnosti za razvoj, ne isključivo za Sjedinje države i Europsku uniju. To je nešto što može biti poslužiti kao primjer za sklapanje budućih trgovinskih sporazuma, osobito kada se radi o sanitarnim mjerama i to diljem svijeta. Još jednom vas pozdravljam i predajem vam riječ. Izvolite, imate riječ. Gospodine predsjedniče, hvala vam e, na ljubaznim uvodnim riječima. Cijenim e, ovu priliku da vam se obratim i poziv koji ste mi uputili. E, zahvaljujem članovima odbora što ćete mi, što ste izdvojili vrijeme za ovu rad, razmjenu mišljenja. danas kad sam doputovao sjetio sam se svog prvog posjeta Europi, tada sam bio guverner države Ajove i otputovao sam skupa sa guvernerom Oklahoma i našim suprugama u Francusku. Svrha je bila pogledati e, francuske ustanove preškolskog e, odgoja i obrazovanja i htjeli smo to e, primijeniti u SAD-u. Bili smo u jednom dječjem vrtiću, e, bilo je podne, vrijeme za obrok i mislim da smo guverner Oklahoma i ja bili vrlo iznenađeni kad je servirano E, posuđe od porculana za jelo i kad su djeca dobila voće i povrće. To su bile, bili trogodišnjaci, četverogodišnjaci i mogu vam reći da moja žena i ja tada ne bismo povjerili našoj maloj djeci baratanje posuđem od porculana i bili smo impresionirani kvalitetom hrane koja je na toj djeci. Ono što je na mene ostavilo dojam je bio vis, bila visoka razina e, E, poštovanja koja se u Europi e, pridaje hrani i onima koje je proizvode. Mi u SAD-u smo sada u postupku e, upravo tog toga što je na čelu kojeg pokreta je sada prva dama Michelle Obama. Dakle, činjenica je da nam se, da smo e, više slični nego različiti što se tiče hrane i poljoprivrede i e, veselim se ovoj prilici za razmjenu mišljenja kako bih podvukao ovaj koncept. E, dopustite da najprije kažem da što se tiče poljoprivrednika u, u mojoj zemlji mi, oni su vrlo slični poljoprivrednicima u Europi i poljoprivrednici ovdje i oni u SAD-u vrlo su ponosni na svoje korijene oni vjeruju u e, marljiv rad i e, posvećeni su održivoj poljoprivredi. Svjesni su svoje odgovornosti koje imaju prema budućim generacijama i prema čovečanstvu. Ponesni su na činjenicu što su dio e, naših zajedničkih napora da se prehrane ne samo narodi njihovih zemalja nego e, cijelo čovječanstvo i svjesni su svoje odgovornosti što se tiče sigurnosti opskrbe hranom u svijetu i zainteresirani su nove e, mogućnosti na tržištima i svjesni su izazova koji su pred nama u vezi sa osobito klimatskim promjenama. O tome ću više govoriti za nekoliko dana u Parizu na konferenciji e, CAP21 e, gdje ćemo govoriti o onome šta SAD poduzima kako bi se borili protiv klimatskih promjena. Eh, ja se nadam da ćemo uspjeti prepoloviti naše emisije stakleničkih plinova u sektoru poljoprivrede. Eh, međutim, to nije jedini izazov, eh, postoji i izazov što se tiče novih zahtjeva tržišta i novih vrsta hrane. Jedna poruka koju vam želim danas poslati je da nešto što nije e, dovoljno shvaćeno ni u SAD-u niti e, u Europi. Postoje neke ideje da e, za predođbe o, krive predođbe o poljoprivredi u Americi, da je to uglavnom poljoprivreda koja je industrijskog tipa, međutim to nije ti, točno. Mi imamo jako veliki broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i e, doista e, smo e, uložili napore kako bi naš sektor poljoprivrede bio raznolik E, istina je da mi koristimo i genetski modifikovane organizme, ali jednako tako je istina da sve veći broj poljoprivrednih proizvođača se bavi organskim, e, organskom proizvodnje. Dakle, sigurno je istina da e, imamo raznolikost i što se tiče tipa poljoprivrednih proizvođača i što se tiče vrste kultura koje proizvodimo. Imamo i sada i e, ulažemo jake napore da e, potaknemo e, sustav lokalne opskrbe i male mala poljoprivredna gospodarstva. Tako da se nadam da ću za vrijeme mog današnjeg posjeta moći vas uvjeriti u to da poljoprivredna u nije monolitna nego vrlo raznolika. Svi smo mi suočeni sa velikim izazovima, a to je zadovoljiti svjetske potrebe za hranom sve većeg i većeg čovečanstva. Procjene su da ćemo morati povećati proizvodnju za 60 do 70% u sljedećih 30-40 godina. To je ogromna zadaća utoliko više što smo suočeni sa klimatskim promjenama. Zato je SAD počeo razmišljati o načinima kako možemo e, pomoću e, znanstvenih istraživanja e, se suočiti sa tim izazovom, dakle imati produktivnu proizvodnju i sada sve i više i više saznajemo o našem poljoprivrednom zemljištu, koje e, sjeme koristiti, koje, koje vrste gnojiva koristiti i tako dalje i kako se e, na najbolji mogući način koristiti našim e, resursom vode sve više, osim toga koristimo, sve bolje koristimo hranu koju proizvedemo i pozivamo Mm, e, sve e, naše partnere na međunarodnoj razini da se smanji bacanje hrane. U slučaju SAD-a e, radi se o tome da vrlo često imamo previše toga na tanjuru i nismo još osmislili sustav recikliranja, ali u svakom slučaju postoji jedna globalna potreba da se fokusiramo na smanjivanje bacanja hrane. Mi vjerujemo da je dio da je dio e, da ćemo e, taj, tu potrebu za sigurnošću opskrbe hranom postići između ostalog i slobodnim e, sporazumima o slobodnoj trgovini. U mojoj zemlji mnoga radna mjesta ovise, 11 milijuna radnih mjesta ovisi o izvozu naših poljoprivrednih proizvoda. Mi vjerujemo u inovacije i vjerujemo u jačanje e, naših trgovinskih odnosa. Imamo tu neka iskustva na temelju e, sporazuma NAFTA. Bio sam zapravo iznenađen kad sam shvatio koliko dobro je taj sporazum e, utjecao na poljoprivredni sektor i u Kanadi i u SAD-u i u Meksiku. Meksiku. I e, to je dalo poljoprivrednim proizvođačima u sve tri zemlje e, šansu da e, posluju bolje i da napreduju. Dakle, to očekujemo i TTIP-a, dakle to će biti prilika za napredak ne samo za američke nego i za europske poljoprivredne proizvođače. Uh, u Aziji imamo jačanje srednje klase, uh, sve veći i veći broj uh, stanovnika Kine je sada pripada srednjoj klasi i taj će broj rasti, a u skladi s tim i njihove potrebe za hranom. I mi vjerujemo da nam to pruža mogućnost da E, i e, zato su razgovori koje ćemo voditi sa pregovori koje ćemo voditi sa predsjednicima Europske unije u okviru pregovora o TTIP-u vrlo važni. E, Svjesta sam da postoje u vezi s tim ozbiljni izazovi, neke vrlo, vrlo teške odluke morat će biti donešene. Mi imamo jedan malo drugčiji pristup sigurnosti hrane. Ovdje je princip eh, predostrožnosti eh, u primjeni, a mi eh, imamo pristup procjene rizika. Međutim, isti nam je za krajnji cilj, a to je sigurno, sigurnost hrane. Mi svi shvaćamo da postoji potreba za zaštitom naših potrošača, naših građana, i e, da postoji potreba da ih se informira o tome e, gdje je uzgojena hrana koju konzumiraju. Vi, imate oznake geografskog porijekla, mi imamo zaštićene e, žigove, dakle sistovi su nam različiti, ali cilj nam je isti, a to je zaštita i dodana vrijednost. Mi smo svjesni da su sanitarne, fitosanitarne mjere E, neophodne kako bismo postigli transparentnost i predvidivost u mnogim zemljama. Ja sam sad e, nedavno se vratio iz Kine gdje smo vodili e, razgovore o upravo tim temama. Dakle, za nas e, to, e, tu postoje značajne poteškoće. Dakle, očito je da postoje značajne razlike između naših sustava, ali ključna poruka koju vam želim odaslati danas je da po mom mišljenju se ne radi o tome da postignemo identične sustave, nego da postignemo ekvivalentne sustave. Mi možemo e, postići iste ciljeve krećući se različitim putevima, glavno je da imamo isti cilj, a to je dakle održiva proizvodnja, sigurnost opskrbe i e, sigurnost e, kvalitetna hrana za naše e, stanovništvo i za cijelo čovječanstvo. Mi cijenimo evropske proizvode u SAD-u, uzmite primjer sira, preko 5 milijardi dolara je vrijedan izvoz evropskog sira i vina koji se uvozi u SAD to se sigurno neće smanjiti e, nakon e, u okviru TTIP-a nego jedino se može povećati. Dakle, ja mislim da nam se tu pruža prilika za e, nastavak jedne snažne prodaje evropskih proizvoda u SAD-u E, a vjerojatno će i SAD dobiti šansu da se natječe na europskom tržištu, ali europski građani će imati e, mogućnost izbora i ja se nadam da ćemo im dati tu priliku. E, pred nama su zanimljivi razgovori, sigurno ćemo čuti danas cijeli niz komentara i pitanja. Želim još reći samo nekoliko stvari. Kao prvo, američka poljoprivreda je doista raznolika a ne monolitna kao što postoje neke krivo predođbe i u mnogo slučajeva razvija se u jedan sustav koji pruža mogućnosti i za velike industrijske proizvođače, ali i za mala poljoprivredna gospodarstva. Kao drugo, e, mi imamo velike odgovornosti što se tiče e, sigurnosti e, hrane i tu odgovornost moramo opravdati. I konačno, što se tiče naših pregovora o TTIP-u. Ja nemam tu nikakvih iluzija, znam da će to biti teški pregovori, ali ja se nadam da smo i mi i vi jednako posvećeni e, zajedničkom cilju da uspijemo e, naći zajednički jezik i da, da ćemo uspjeti e, dakle da naša dva ekvivalentna sustava se uspiju na taj način povezati pomoću slobodne trgovine. Ja se nadam da ćemo toga svi imati koristi i naši poljoprivredni proizvođači i naši potrošači i odnosi između SAD i Europe. I za kraj, kao što je predsjednik rekao, ovo nije samo sporazum između Europske unije i SAD-a, tu se radi o visokim standardima i radi se o tome da pošaljemo poruku ostatku čovječanstva, ostatku svijeta o tome e, na koji način se može surađivati. E, dakle, e, moramo biti predvodnici i veselim se vašim komentarima i pitanjima i nadam se da ću moći odgovoriti na što veći broj pitanja. Hvala lijepa.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 koordinatora i nakon koordinatora moći ćete odgovoriti na postavljena pitanja. Koordinator će imati po dvije minute, drugi zastupnici po jednu. Ispričavam se na tome, no ne možemo si dopustiti više vremena. Prvo riječ gospodin Des, koordinator u Evropskih pučana. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, hvala lijepa gospodine ministre što ste danas ovdje u Briselu i predstavljate nam američku poljoprivredu i govorit ćete nam na pitanja. Ja sam prilikom svojih putovanja po sad ustanovio da, se tamo, da tamo sigurno postoje veća i manja poljoprivredna gospodarstva E, e, što mnogi kod nas ne mogu niti zamisliti. Ali prosječna veličina poljoprivrednog gospodarstva u SAD je deset puta veća od našeg e, prosječnog poljoprivrednog gospodarstva. Dakle, to je velika razlika između Europe i SAD-a ja sam u jednoj, jednoj za tisak pročitao da je u SAD-u usvajen zakon po kojem će u sljedećih pet godina 965 e, milijardi eura biti potrošeno za e, poljoprivredu. Dakle, bilo bi nam zanimljivo saznati na koji način će se te, ti novci potrošiti. To se ne radi o direktnim plaćanjima, ali e, kad se to preračuna dođe se na na 400 eura po hektaru što je europski e, prosjek. Pa vas molim da nam e, kažete nešto o tome. Ja sam zapravo zagovornik našeg e, sporazuma o slobodnoj trgovini, ali tu moraju biti postignuti odgovarajući preduvjeti koliko sam ja informiran, trebao bi biti zadržan jedan sustav e, licenci uvoza, e, ja vam tu moram reći da e, se ja s tim ne mogu složiti jer u tom slučaju nam slobodan, sporazum o slobodnoj trgovini ništa ne koristi. Dakle, licence za uvoz nisu prihvatljive. Ono što je još e, važno spomenuti su razlike u e, biocertifikatu, dakle certifikatu za organski proizvedene proizvode. Još jednom vam zahvaljujem što ste danas ovdje i što ćete nam odgovoriti na pitanja. Dziękuję pan poseł De Castro, bardzo proszę. Hvala gospodin De Castro, imate riječ. Zahvaljujem predsjedniče, zahvaljujem eh, ministru Vilsaku što je danas ovdje s nama po prvi put, koliko se ja sjećam ovdje u Europskom parlamentu. Eh, to je priznanje našoj instituciji i jako mi je drago što sam eh, poslušao vaš govor koji je govorio o mnogim aspektima poljoprivrede u SAD-u. To su aspekti koje se vrlo često ovdje u ovoj dvorani ne spominje. E, ja ću sada pokušati postaviti dva pitanja. Prvo pitanje se tiče naravno TTIP-a. Ovaj odbor e, se izrazio po tom pitanju. Sa kolegom e, Nikolsonom smo pripremili mišljenje koje smo izglasali i u kojem iznosimo svoje mišljenje o zapravo mogućnostima, ali i o rizicima tog sporazuma. Također postoji između Europske unije i SAD-a e, trećina svjetske trgovine. Mi imamo e, vrlo kompleksnu razmjenu robe koja prelazi 700 e, milijarda eura već danas i bez TTIP-a. Dakle, govorimo o dva područja na svijetu koja su jako bitna sa gospodarskog i socijalnog gledišta. Također, e, poljoprivreda ima veliku ulogu u našim zemljama, i u SAD-u i u Europi. E, kada govorimo o američkim potrošačima, e, nisu li oni ti koji također žele jasniji sistem označavanja proizvoda, e, jer to je ono što želimo mi u Europi, ali možda Amerikanci možda žele e, nastaviti konzumirati proizvode za koje, ne znam, misle da su možda iz e, Italije, Španjolske, Grčke, zapravo dolaze iz SAD-a. Nije li to možda točka o kojoj se mi možemo složiti? Također i ta točka oko bi su porijekla, znate da je jedan od vrućih krompira na ovom našem, u ovom našem odboru. Također smo čuli da ste došli, napravili i reformu takozvanog e, farm bila, odnosno vi ste zamijenili sustav e, izravnih potvora e, sa takozvanim sustavom zajmova koji se dobivaju kroz zajmove za uzemnu pomoć i kroz zaklade. Kako su to Amerikanci proživjeli, tu revoluciju? I mi smo također reformirali našu zajedničku poljoprivrednu politiku i također ćemo za nekoliko godina imati reviziju naše ZPP-a, jer ono što se se mora napraviti je upravo upravljanje krizom, odnosno situacijom u kriznim vremenima. To je nešto čemu se uvijek moramo posvećivati. Hvala, zastupnik Nikolson. Najviše hvala predsjedavajući. Želim vam i ja uputiti pozdrav ministra što ste došli ovdje i sigurno da ćemo i dalje nastaviti razgovarati. Nedavno sam susreo određen broj vaših kolega, kongresnika i senatora i u Washingtonu bilo mi je jasno na temelju razgovora s njima da se poljoprivreda ili e, ono o čemu se već govara u okviru pregovora TTIP-a da će učiniti da se potpore u sektoru poljoprivrede nestanu. Poljoprivredni trgovci koji proizvode hranu, ako oni ne budu imali zadovoljavajuću razinu života, onda više neće to raditi, a ako njih nema, onda ćemo svi biti u velikoj nevolji. Ono što ja ne bih htio je da poljoprivredno-prehrambeni sektor postane e, nešto čime će se cjenjkati u okviru ovih pregovora. Čini mi se da ovdje imamo situaciju na obje strane i kao što sam gospodin Des rekao, mi imamo određene sektore za koje se zalažemo. Ja u svakom slučaju iskreno govoreći neću dopustiti da e, nestane sektor e, sektor krava odnosno kravarstvo da nestane, to ću vam iskreno reći. Mi svi imamo ofenzivne i defenzivne stavove, no puno toga svi moramo dati kako bi ovi pregovori bili uspješni i zaključno, jer ne želim prekoračiti dodijeljeno vrijeme. Želim reći kako vjerujem da možemo učiniti da stvar bude uspješno zaključena u okviru TTIP-a. Postoji velika prednost za obje strane i za Europsku uniju i SAD, no treba će vremena da se zaključi odgovarajući sporazum. Ne mislim da će to biti zaključeno preko noći. Trebamo za dovoljno vremena. No, moramo biti svjesni da postoje veliki broj ljudi koji se ne slažu s ovim i velika je dezinformacija oko ovoga svega. Tako da moramo veliki napor uložiti kako bismo dobili i ostvarili zadovoljavajući sporazum na kraju. Hvala. Zastupnik Rode. Hvala ministre, hvala vam na uvodu, uvodnom izlaganju i riječima o europskim proizvodima. Slažem se s vama kada kažete da slijede ozbiljni razgovori, no u ime stranke liberala, vaše sestinske stranke u Europi, želim naglasiti potrebu da se e, ubrzaju pregovori kako bismo ostvarili ovaj sporazum, jer postoje obostrane koristi ako sklopimo ovaj sporazum. E, jako mi je drago čuti što Amerikanci vrijednuju proizvode, osobito iz e, e, mljekarske proizvode, no u tom slučaju Amerikanci bi trebali ponovno razmisliti o svojoj politici visokih carinskih nameta na mliječne proizvode. Proste što kažem, ali teško je ne dovesti u pitanje američku predanost slobodnoj trgovini kad e, sa povećanjem e, carinskih nameta e, dovodite u veliku opasnost europski sektor proizvodnje mliječnih proizvoda i maslaca. Htio bih čuti vaše mišljenje na tu temu. Zahvaljujem predsjedniče. Gospodine ministre, ja sam vam htjela postaviti tri pitanja. Prvo, rekli ste da u SAD-u podupirete malo i srednje poduzetništvo i malo i srednje gospodarstvo. Ovdje govorite otprilike 5 do 10 do 15 hektara. Mene zanima koji su to mehanizmi koje koristite za davanje potpore i za zaštitu tih malih gospodarstava. Drugo, također ste rekli da e, želite e, e, zapravo nahraniti i srednju visoku klasu. Ja vjerujem da poljoprivrednici u Aziji žele to isto, a to je nahraniti vlastiti narod. I zato bih htjela da mi objasnite kroz kakve politike, kakve mehanizme želite postići taj cilj. I treće pitanje se tiče pregovora e, o TTIP-u. Prvo bih htjela znati Imate li otvorenu raspravu prema svojim građanima i govorite li o razlikama u poljoprivrednoj proizvodnji, te također kakav je stav malih i srednjih gospodarstva po pitanju TTIP-a? Hvala. Gospodin Hausling. Hvala lijepa. Vi znate da je u Europi u tijeku jedna vrlo kritična e, rasprava u vezi sa TTIP-om. E, jedna studija je pokazala da e, bi, da bi američka poljoprivreda profitirala od ukidanja carina. Dakle, mi se ne možemo e, s optimizmom nadati zaključenju TTIP-a. E, tu ima nekoliko e, rezervi. Kao prvo što se tiče genetski modifikiranih organizama, E, da li vi prihvaćate da evropski potrošači imaju drugčije stajalište prema e, GMO hrani? Također što se tiče upotrebe hormona, e, vi nikoga u Europi ne možete uvjeriti u to da počne konzumirati meso gdje je u uzgoju životinja su upotrebljavani hormoni. Također što se tiče kloniranih životinja, evropski potrošači nisu spremni E, to prihvatiti. Dakle, na koji način vi to gledate? Vi govorite o tome da se e, tu treba saslušati što kaže znanost. Ja kažem da ne trebamo slušati samo znanstvenike, nego i ono što govore naši potrošači. Jer među znanstvenicima ima različitih mišljenja i mi moramo jednostavno saslušati što kažu naši potrošači. Govorili ste o označivanju, o označavanju, o etiketama, naravno e, to je neophodno da bi e, potrošači imali uopće e, mogućnost izbora, oni moraju znati gdje je i kako proizvedeno ono što će jesti, tu se slažemo. Međutim, E, koliko smo mi čuli i u vašoj zemlji e, i u vašoj stranci postoje, postoje različita mišljenja, odnosno vode se rasprave o tome da li bi e, sporazum TTIP uopće trebalo potpisati ili ne. Dakle, kako vi procjenjujete kolika je vjerojatnost da će taj sporazum uopće biti potpisan? E, pan poseł Agniu. Panie pośle, bardzo proszę. Gospodine Agniu, izvolite, imate riječ. Hvala. Ja potpuno podržavam ono što je rekao gospodin Nikolson. Ja imam sam kratkih točaka. Tu se prvenstveno tiče o predarstvu. Prvo je pravna sigurnost. U Ujedinjenoj kraljevini naši standardi za predarstvo moraju biti potvrđeni zakonskim putem. Drugačije u SAD-u, tamo se tu radi o pregovorima između proizvođača i potrošača. U ovakvom scenariju bilo bi lako za proizvođače da pogaze mišljenje britanskih proizvođača. Drugo, ekvalente. vi ste spomenuli, ali mi u Britaniji uopće nismo uvjereni da su američki standardi glede e, zdravlja e, na zadovoljavajućoj razini sprem naših. Da li se slažete s tim ili ne? Treće, antibiotici puno se koristi u uzgoju, u stočarstvu, u SAD-u, antibiotike, mi ih ne volimo koristiti. Na takav način možete li komentirati podrabu. dakle, antibiotika, kemikalije. Mi u Britaniji ne koristimo dekontaminaciju trupala kemikalijskim proizvodima, ne mislimo da je to nužno ili potrebno. E, proizvod jaja. Kod nas to jaje mora imati smeđu ljusku i ne smije biti isprana. U Americi mora imati bijelu ljusku, a moraju biti oprana. Tko će pobijediti ovdje? Jer ako vi pobjedite, naša jaja i proizvodnja jaja će biti uveliko ugrožena. Kad govorimo o svinjogojstvu, govorite o bacanju hrane, da li se ta hrana može davati svinjama ili ne, kod nas je moglo, ali više ne. Zatim e, klaonice. Kakva je situacija tamo, e, što se toga tiče u SAD-u? Hvala, Predajem riječ e, ministru Vilsaku kako bi mogao odgovoriti na postavljena pitanja, a onda ćemo dati riječ zastupnicima koji će govoriti u to ime. Neže hvala na svim mojim pitanjima i nastojat ću odgovoriti što je bolje moguće. Dopustite da spomenem e, kamo idu u SAD-u novci za potporu poljoprivrednicima. 8 milijardi spomenutih dolara idu u četiri glavna područja. Jedno je osiguranje sjemena, to je partnerstvo između vlade i e, proizvođača i osiguravajućih društava koje ovisi o razini zaštite koju želi proizvođač. Vlada daje određeni postotak premije Ukoliko dođe do neke katastrofe, naravno, proizvođač će biti isplaćen ushodno e, e, tome koliko je pokriven. Ukoliko se ostvari dobit, onda tu dobit dijele poduzeća koja proizvode proizvod i vlada ukoliko dođe do gubitka kao zadnjih nekog godina zbog suše onda vlada dijeli od, tu e, odgovornost sa poduzećima dijeli gubitak cilje da se pruži dostatna zašto proizvođačima kako ne bi e, bili e, ugroženi nakon godinu ili dvije loših žetvi. Popunjavanje tih programa jeste poljoprivredni rizik koji e, pokrivamo e, dodatnim programima. To pruža dodatnu zaštitu poljoprivrednicima u SAD-u ukoliko e, odjednom cijene padnu zbog uvjeta na tržištu. To najamči dobit proizvođačima, ali jamči da će moći dalje poslovati ukoliko budu suočeni s velikim gubicima uslijed smanjenja cijena proizvoda. Nedavno smo vidjeli, na primjer, zbog ptiče e, gripe u SAD-u koja je imala na, očito utjecaj na proizvodnju sjemena i, i, i prodaj sjemena. E, dakle, SAD su dobili e, određene smanjenje proizvoda, a to je nešto nije moglo biti pokriveno niti ovim osiguranjem, niti se moglo utjecati na na takvu situaciju. To je jednostavno nešto o čemu odlučuje majka priroda. Dakle, to je, ova dvorazinska zaštita je, ja mislim, dobra jer se potpunjuje. Zatim, ohrabruje se i očuvanje. Imamo nekoliko košer programa što se tiče e, proizvodnje e, mesa osim e, peradarstva i ukoliko dođe do elementarnih nepogoda, oluja, suša, E, imamo program pomoći koji pruža pomoć. To je utemljeno na određenim e, zadanim uvjetima. Dakle, evo, to su glavne četiri oblasti pomoći koji tu ima čitav niz drugih programa naravno, ali ovo predstavlja suštinu onoga čime se bavimo. Zatim, pitanje e, oznake podrijetla jest jako važno za Europsku uniju, a i za Sjedinjamečke države, stav SAD je taj da postoje određeni identifikator proizvoda koji su postali do te mjere generički da bi bilo teško navesti američke potrošače da uvede potrebu za promjenom tih e, oznaka. I zato smo predložili mogućnost e, proizvoda označavanja marke. Dakle, da je to nešto što bi se moglo napraviti e, i u Europi. Mislim evo na e, siže parmezan. Tu imamo 8-9 e, marki proizvođača koji se koriste kako bi se kako bi potrošači bili sigurni koji proizvod kupuju, da je to proizvod koji dolazi iz Italije. To je očito nešto o čemu se može razgovarati i sigurno neće biti jednostavno doći do rješenja. No, vjerujem da ukoliko se dovoljno vremena posjeti tome, ukoliko budemo dovoljno komunicirali, da ćemo naći rješenja kako bismo zašli interes onih koji su uključeni u stvaranje dodne vrijednosti i kako ne bismo omogućili proizvođače u SAD-u ili EU da i dalje posluju. Još jedno pitanje postavljeno je da li farmeri u SAD-u, kako reaguju na novi zakon o e, poljoprivredi, o stočarstvu. Mislim da su oni bili jako zadovoljni sa ovim e, ova dva e, sustava koji sam spomenuo na početku, dakle zaštite, mislim da je taj zakon o stočarstvu, evo imamo šest ili sedam Zakon o stočarstvu i e, velikom većinom proizvođači su e, zadovoljni. Također imamo e, za program za zaštitu proizvođača mliječnih proizvoda gdje mogu stvariti određenu zaštitu putem osiguranja protiv smanjenja cijena i onaj diferencijal između onoga što dobijaju za mlijeko i što, dobi, što plaćaju za prehrambene proizvode, dakle tu mogu dobiti pomoć još se raspravlja o tome da li, mislim trebamo vidjeti da li su i koliko su zadovoljni time jer postoje određene izvorne e, izvorni troškovi za e, cijenu prehrane koji nisu bili uključeni izvorno u kongresu u izračunu tih naknada, no e, veliko su naši proizvođači zadovoljni i slažu se sa reformama. Mislim da možemo slobodno reći da je poljoprivreda uvijek zadnje pitanje koje se rješava u e, slobodno-trgovinskim pregovorima. To je sigurno tako bilo u pregovorima za TPP. Dakle, e, mliječni proizvodi su zadnji o kojima se raspravljalo i s obzirom na situaciju u kojoj, o kojoj se nalazimo u pregovorima za TTIP, već sigurno ćemo još dugo razgovarati i pregovarati, no razina kulture u i osvješenosti o poljoprivrednim proizvodima nešto je jako važno za ljude e, svake zemlje koje, ovdje, koje su ovdje predstavljene i svak, za svaku regiju u mojoj zemlji e, ljudi se poistovjećuju s onim što uzgajaju i e, to je nešto što im je osobno jako važno. Izazov za nas u SAD-u glede poljoprivrede i trgovinskih e, sporazuma je ta da poljoprivreda nije dovoljno velika i moćna politički kako bi mogla stvoriti uvjete da se zaključe pregovori, ali sigurno je dovoljno moćna da spriječi potpisivanje nekog sporazuma. Dakle, ako se ne posjeti dovoljna pozornost poljoprivredi u nekom trgovinskom sporazumu, onda često ti trgovinski sporazumi teško mogu biti zaključeni. Evo, na primjer, ukoliko bi se željela imati TTIP sporazum koji ne bi uključio poljoprivredu, već bi ostavio po strance, jer bi se u tom e, sektoru bilo previše teško doći e, do dogovora, onda bi teško e, u kongresu došlo do dovoljne podrške za potpisivanje takvog sporazuma i zato se investira na radu na tome. Cijenim ove komentare o poljoprivrednicima i stočarima. Jer e, kada, kada je rečeno ako oni ostanu bez posla da nećemo imati što jest. Dakle, drugim riječima možemo reći da osim onih koji su doista u ovoj prostoriji ili bilo kojoj drugoj prostoriji poljoprivrednici, svi mi smo njima delegirali odgovornost da prehrane naše obitelji i vjerojatno nismo puno razmišljali o tome jer mi smo odrasli evo, osobno, evo, ja sam htio biti poljoprivrednik, moja žena je htjela biti nastavnica, ona je mogla ostvariti svoj san i ja svoj, moja djeca ostvaruju svoje snove kao odjetnici i međunarodnim djelovanjem. Dakle, evo, mi smo mogli ostvariti svoje snove jer smo delegirali e, relativno malom broju ljudi e, gledano na svjetskoj razini. Dakle, njima smo predali tu odgovornost da prehranjuju naše obitelji i nismo dovoljno cijenili njihov rad, barem tako u mojoj zemlji i istovremeno cijena prehrambenih proizvoda predstavlja relativno mal iznos e, naših e, prihoda, odnosno prosječnih prihoda u SAD-u, što znači da postoji e, puno toga što se može raditi i ono što želim reći je da doista ponoviti da ne cijenimo dovoljno ono što oni rade, a trebali bismo. Postoji veliki broj tema koje se tiču proizvoda koji se proizvode u SAD-u na različit način nego drugi. Razumijem što neki nisu zainteresirani da imaju e, govedinu uzgojenu korištenje hormona ili e, nekih e, kemikalija koje se koriste u proizvodnji predarstva. Ja to mogu razumjeti, smatram da se nužno svi ne slažu s tim, ali činjenica je da su potrošači dovoljno mudri, pametni i da znaju što žele i oni su ti koji mogu donijeti prave odluke. Iskreno govoreći, ako je jedno tržište otvoreno tržište i namjeravam prodati nešto što nitko u EU ne želi napraviti, onda bih vjerojatno napravio jednu od dvije stvari. Vjerojatno bih to prestao prodavati na tržištu ili bih promijenio svoj proizvod. Dakle, to je e, razvoj i priroda tržišta i naš način razmišljanja je taj da je bolje da potrošač donesu odluke, a ne vlada. A to je nešto što zahtjeva određenu razinu transparentnosti, dostavljanja, odnosno pružanja e, informacija potrošačima kako bi mogli e, donijeti informiranu odluku i mi o tome razgovaramo, kako to trebalo izgovarati i kako to e, proslijediti proizvođačima i omogućili im da donesu odnosno potrošačima da omogućili im da donesu e, dobru odluku. mi smo osvjedočili, e, došlo je do 150% povećanja e, uvoza u SAD-u prema pravilima STO, Svjetske trgovinske organizacije, nametnuli smo određena pravila koja istječu 31. E, prosinca ove godine i to je izmjeren napor kojim se namjerava odgovoriti na ono što mi doživljamo kao značajno povećanje koje je toliko da ga nismo odavno vidjeli. Jasno, ovo mi je, tu mi je zabrinuto sprnjeo i povrednik Hogan u čitav niz navrata ovo nešto je ograničeno i e, u opsegu i vremenski. Posljedno pitanje o tome kako pomažemo malim i srednjim proizvođačima. To je napor e, koji, evo mi imamo mikro zajmove e, do, 30, do 50 tisuća dolara kredita za male i srednje proizvođače. Stvorili smo programe očuvanja koji omogućavaju da se očuvaju njihove aktivnosti. Imamo isto tako e, marketinške informacije i informacije o određivanju cijena za određene konkretne sjeme, što omogućuje e, proizvođačima da vide kako najbolje odrediti cijenu svojih proizvoda. Zatim imamo radimo agregaciju između regionalnih i lokalnih prehrambenih proizvoda i činimo, omogućavamo im da prodaju svoje proizvode u školama. Imamo 220 stipendija za školovanje u SAD-u, dakle toliko stipendija, e, to je veliki broj e, studenta koji mogu studirati po SAD-u i da vide kako rješavati se moguće probleme u sektoru prirode i uzgoja i cilj je toga da se stvore različita tržišta. Stvarnost je tako da mali proizvođači uvijek imaju poteškoće na, na, svoj, na tržištu jer tržišta moj, naša želja da stvorimo uvjete da ti mali i srednji potrošači mogu uspostaviti osobne e, izravne E, odnose sa potrošačima koji će biti spremni platiti malo više za proizvode za koje znaju otkud dolaze, a mi želimo stvoriti tržišnu mogućnost da se to desi kako bismo mogli podržavati diversifikaciju američke poljoprivrede. Što se tiče Azije i TPP-a i azijske srednje klase, pa htio sam samo kazati na činjenicu da će postojati ogromna potreba općenito govoreći za prehrambenim proizvodima. Sada mi ne možemo naravno prehranjivati sve one koji, e, kojima je potrebna hrana, niti proizvoditi dovoljno proizvođe, e, proteina za azijsku srednju, srednji sloj. E, evo bio sam prošlog tjedna u Kini i oni svake godine imaju 10 milijuna seljaka manje na selu. Ne znam kako će to napraviti. Čini se da je to ogroman izazov društveni, ali oni e, sad priznaju da njihova poljoprivreda nije zadovoljavajuća kako bi zadovoljila potrebe svog stanovništva, a stanovništvo će im očito rasti. Imali smo iste razgovore s prijateljima u Vjetnamu, Maleziji, Koreji, Japanu svi uviđaju s kakvim smo sjećom izazovom suočeni i mislim da će ključ biti u tome što će biti nevjerojatne poslovne prilike u poljoprivredi koji ne znači nužno da ako se prodaje e, nešto Azije da će to ići na uštrb e, europskim proizvođačima. Mislim da će biti e, jasno dovoljno poslovnih mogućnosti za sve nas glede proteina i jer tu će doći do ogromnog porasta povećanja tržišta i zbog klimatskih e, promjena ljudi će željeti vidjeti šta i kako i gdje je uzgojeno e, sezone će se mijenjati dakle evo u mojoj zemlji e, u jednom području uzgajamo kukuruz, a za 14 40 godina vjerojatno nećemo moći uzgajati taj isti kuruz na tom istom mjestu u isto vrijeme godišnje doba i moramo anticipirati i pružiti e, farmerima mogućnosti da nađu rješenje za to sve. Posljedno pitanje o transparentnosti ovim trgovinskim ugovorima. Ja ne mogu govoriti ni u jednoj drugoj zemlji osim o SAD-u, ali mi smo evo, nedavno svojili jedan zakon u kojem se zahtjeva da za svaki trgovinski sporazum koji pregovara neka uprava, odnosno ministarstvo, da bude stavljeno na internet kako bi ga svi mogli vidjeti i da postoji dovoljno vremena između trenutka kada je to stavljeno na internet i trenutka kada će kongres e, trebati i moći donijeti odluku. U stvarnosti je tako da će se o ovim trgovinskim sporazumima pregovarati, odnosno razgovarati dovoljno vremena. E, TPP je tisuću stranica dugačak, pretpostavljam da će TTIP biti barem toliko dugačak i tu postoje e, amandmani i tako dalje i onda studije da se izračuna utjecaj kroz 50, 15, 20 godina nakon potpisivanja. Dakle, u svakom slučaju, barem u SAD-u svi će htjeti e, vidjeti e, što, je tu, što tu stoji i donijeti informiranu odluku. To ima smisla i za njih i za njihov sektor. Evo, dopustite da rezimiram e, nekoliko dodatnih tema. Postavljeno je pitanje o otpornosti životinja na kopar. Bakar, mi trenutno razvijamo jedan sustav u kojem smanjujemo veliko e, razinu, odnosno količine antibiotika koje koriste u stočarstvu. Radimo sa poljoprivrednicima, radimo dakle, na tome e, s veterinarskim službama kako bi se ti antibiotici koristili samo u sprečavanju e, zbijanja oboljenja i ulažemo veliki trud e, radeći sa liječnicima i veterinarima kako bismo imali zdrav pristup tome odnosno usredotočen na zdravlje, uviđamo da je to problem i želimo ga dosta aktivno rješavati. Predsjednik je potpisao dokument e, u kojem se zahtjeva dakle, da se na tom polju u veliko poradi. Postavljam pitanje o GMO-ima, hormonima, o oznakama zemljopisnog podrijetla i sponit toga svega s TTIP-om i da li postoji način, bilo kakav način da se riješe ti ta neslaganja između nas. Ja vam ovdje nisam došao reći da će to biti jednostavno. Ne, neće, bit će vrlo teško. I to će zahtijevati određeno vrijeme, predanost radu kako bismo došli do rješenja koje će biti zadovoljavajuće za sve i zahtijevat će opće razumijevanje načina funkcioniranja tržišta sustava i ciljeva i donekle i kreativnost kako bismo stvorili sustav koji će funkcionirati. Jer na kraju će to biti pitanje barem smo mi imali iskustvo u kojem se, gdje se vidi da ti sporazumi na kraju nisu bili samo u korist jedne zemlje, to je nešto gdje e, očekujem da će to biti e, korist e, poljoprivrednika. Jer ako to ne bude tako u trgovinskom sporazumu, onda, to, e, onda je to propao trgovinski sporazum. Trgovinski sporazum je sporazum u kojem se pruža mogućnost svima da na zadovoljavajući način rastu poljoprivrednicima spruža mogućnost diversifikacije, manje, manjih troškova i svi mi trebamo naći inovativne, kreativne načine da poboljšamo svoje proizvode. Tu mi vidimo korist od ovog slobodnog trgovinskog sporazuma te očekujemo da e, s TTIP-om ništa manje od toga nećemo i dobiti ukoliko on naravno bude osvojen. Trenutno vodimo raspravu o e, označavanju u SAD-u i ja sam predlagao da vodimo u 21. Mislim, govorio sam da u 21. stoljeću vodimo raspravu 20. stoljeća. Bar u moje zemlji ima veliki broj mladih koji raspolažu pametnim telefonima i tehnologijama i koriste ih, u velikoj koriste i mislim da možemo bar kodove e, i slične koristiti kako bismo stalno raspolaganje čitav niz informacija o proizvodima kako bi potrošači imali e, pravu informaciju, ali da time ne šaljemo krivu poruku o sigurnosti ili održivosti tog znači e, pakiranja. Neki ovdje se ne slažu sa koristi GMO-a, mi mislimo da je znanost svoje rekla po tom pitanju, no ukoliko e, potrošači žele tu informaciju, onda moramo smisliti način kako im je pružiti i to na način da se ne, ne šalje, ne upućuje e, loša poruka o sigurnosti tog e, proizvoda. Dakle, mi u SAD-u e, se zalažemo za nešto i trebamo, dakle, ne smijemo obeshrabriti ljudima obeshrabiti ljude da kupuju određene proizvode, ali trebamo im, omogućiti da e, to rade na informiran način. Dakle, mislim da ćemo na kraju doći do zadovoljavajućeg rješenja i cilj je da ljudi imaju na raspolaganju informacije, ključne informacije kako bi mogli donijeti informiranu odluku. Znam da žena nema, evo sad ću spomenuti i BSI, mi nama je jasno, mm, jasna problematika oko, onoga, e, oko teme prehrambenih proizvoda za stoku. Želimo priječiti da e, stoka dobiva e, krive proizvode u svojoj prehrani. Mi ćemo, mi otvaramo, dakle to je po pitanju kravljeg ludila. I ovo su važne teme no po mom mišljenju nisu nužno nepremostiva. Znate, za svaki problem mora, na, mora biti neki način da se to riješi. Evo što se tiče bijelih, smeđih jaja, potrošači žele bijelo jaja, onda treba naći način da im se da, daju bijela, ako žele smeđa, da im se daju smeđa jaja. Dakle, mislim da ćemo i tu naći rješenje. Eto, toliko. Hvala. Zaključili smo s prvim nizom govornika. Sada prelazimo na drugi. Svako će imati minutu na raspolaganju. Molim vas da ponavljate, da ponavljate ono što su već drugi rekli. Molim vas da izbjegnete lijepe riječ pozdravave, dakle pređite na srž. Gospodin Dorfman. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine ministre, zahvaljujem na vašem vremenu. Želim postaviti jedno pitanje u vezi sa CTIP-om. E, vi u sad imate velike probleme e, da vidite Europsku uniju kao jednu cjelinu i mnoge, veliki dio regulative, vaše regulative e, tretira Evropsku uniju kao jednu Eh, jedno udruženje 28 država, a ne gledate na Europsku uniju kao na jednu cjelinu gdje postoji europsko zakonodavstvo. Eh, naravno da postoje neke eh, stvari gdje je, koje su u nadležnosti zemalja članica, ali to je slučaj i u SAD-u. Nama u Europi nikad ne bi palo na pamet e, razlikovati zemlje e, razlikovati države e, SAD-a. Dakle, kako vi gledate na to? Alposeu Erdos. Gospodin Erdos ima riječ. Hvala lijepa. Gospodine ministre, Mislim da bi da postoji veliko tržište za zaštićene proizvode. Kako e, vi mislite spriječiti dolazak krivotvorenih proizvoda na tržište? Možete li nam nešto reći o tome? Moje drugo pitanje je sljedeće. Moram reći da što se tiče Mađarske, kad je riječ o arbitraži mi se bojimo e, piletine koja je tretirana klorom ili GMO e, hrane i zamislimo da recimo Mađarska ne dopusti e, dolazak takvih proizvoda na tržište i u tom slučaju bi nam prijetile kazne. E, kako vi gledate na to? Gospodin Andriju, izvolite. Hvala vam predsjedniče, hvala vam ministre. vidim, slušajući vas, koliko je velika udaljenost e, između vašeg pristupa i pristupa unutar Europske unije. Samo želim nešto reći glede TTIP-a, jedno konkretno pitanja, kako bismo produbili temu. 11. krug pregovora iz 10. mjeseca, e, o tome se tu se govorilo o, e, carinskim pitanjima i tu je rečeno da će naše poljoprivrednici imati koristi od toga samo ako budemo imali smanjenje e, netarifnih sanitarnih i sanitarnih pitanja i nameta, a međutim ne carinskim tu se spominjalo o europskoj oznaci geografskog podrijetla. Vi znate da je za to, to za nas jako važno. Htio bih čuti konkretno što vi imate reći glede problema koje predstavljaju te oznake zemljopisnog porijekla s jednim američkim državama. Dziękuję pani poseł Hans Garcia. Hvala gospođa Hans Garcia. Puno hvala što se danas eh, ovdje imam dva pitanja. Prvo, Smatrate li e, da bi bilo korisno <clears throat> da u Europi razvijemo javno zakonodavstvo u istom e, smislu kao što postoji u SAD-u po pitanju e, zaštite hrane. Mi nemamo zakonodavstvo po tom pitanju i ne imamo eventualno nekakve privatne ili pak volonterske, znači fakultativne norme. Drugo pitanje, ne smatrate li da je potrebna gesta SAD-a prema Europskoj uniji koja bi automatski priznala zemljopisno podrijeklo i zaštićenu oznaku izvornosti. To bi bio jedini način da zajednička poljoprivredna politika Europske unije e, se može uklopiti u sporazum sa SAD-om. Dakle, ne morate se ne morate zapravo E, kada govorimo o e, parmezanu, znači to je ono što se proizvodi u Italiji, isto se događa i sa svim drugim proizvodima koji imaju tu zaštićenu oznaku e, zemljopisnog porijekla. Hvala. Pan posel Korti. Thank you, Chairman, and you're welcome. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine ministre. Ja sam zastupnik iz Irske. Imam dva pitanja E, prvo se tiče pregovora o TTIP-u. Trenutno kao što znate SAD ima 45 tisuća kvote što se tiče uvoza govedine proizvedene bez hormona u eu uniju što vi mislite o e, ulasku e, e, američke govedine na europsko tržište? A drugo tičanje tiče se Irskoj. Vi ste bili u Irskoj u nekoliko navrata. Postoje pozitivna očekivanja u vezi sa otvaranjem američkog tržišta za irske proizvode i očekuje se da bi se radilo o vrijednosti od 100 milijuna eura godišnje, ali ove godine e, je samo 194 tisuće eura bila vrijednost izvoza mesa iz Irske u SAD E, što mislite da bi se trebalo dogoditi da bi se ta količina bitno povećala? Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospodine ministre, ja dolazim iz jednog malog planinskog, male planinske regije. Imamo važne proizvode sa zaštićenim geografskim porijeklom. E, naši poljoprivredni proizvođači e, bi bili gubitnici kad bi došlo do potpisivanja e, TTIP-a. Od povjerenice smo saznali da e, sa američke strane nema spremnosti na e, približavanje što se tiče naših naše poljoprivrede. Što se tiče kloniranja, mi ne želimo klonirane životinje i zanima me da li vi e, kanite uvesti označavanje na mesu, označavanje činjenice, dakle informacije o činjenici da je životinja bila klonirana i e, što se tiče malih i bioprezvođača koliko takvih e, gospodarstava postoji kod vas? Mi uvijek ovdje govorimo o dobrobiti životinja i mislim da su interesi životinja u suprotnosti sa potpisivanjem TTIP-a. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala lijepa. Ono što mene zanima je ovaj novi zakon e, zašto u SAD-u, dakle koji je bio razlog za usvajanje tog zakona? I nadalje što se tiče vašeg proračuna, da li ćete trošiti više na istraživanja i razvoj e, i možda na proučavanje prime kvalitete tla i takve stvari? I također me zanima koji su po vama e, teški dijelovi pregovora o TTIP-u i koje pouke možemo izvući, koje lekcije možemo naučiti iz tih pregovora? Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Zahvaljujem gospodine ministre na vašem eh, govoru. Vidjela sam da imate pozitivan stav eh, kada ste govorili o ovim pitanjima. Ja sam došla ovamo eh, i bila sam poprilično kritična, te sam također imala na umu o javnom mjenju u Nizozemskoj kada govorimo o mesu i nekim drugim proizvodima. Dakle, vi dolazite koliko sam shvatila iz jedne obitelji poljoprivrednika. Evo, moje konkretno pitanje je sljedeće. Imajući na umu također i e, velike akcije koje poduzimaju poljoprivrednici u Briselu, dakle to pravo na samoodređivanje, odnosno odlučivanje o tome što netko želi imati na stolu, jedno od temeljnih prava. Zašto je to nešto što se mora odlučivati na drugdje, na primjer u SAD-u? To je ono što moramo razjasniti. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala vam predsjedavajući. Ministre, nas je 7 milijardi na zemlji, bit će nas 9 milijardi 2050, a bilo nas je 3,5 milijardi 70. Dakle, ovim hoću reći da e, sve jača politika razmjene i širenje GMO-a nisu riješili glad u svijetu i neće ih riješiti, već trebamo imati drugačiji pristup, a por toga poljoprivrednice više i više pate. Ja pozdravljam američki pragmatizam i kad vidim e, vaš e, zakon o poljoprivrednicima, upravljanje e, rizicima, zaštitu, prehrambena pomoć, 70 milijardi u Europi, a mi, u Americi, a mi imamo 550 milijuna. Dakle, Eto, očito ste pametni od nas eh, kada je riječ o pregovaranjima i zbog toga se doista plašimo od TTIP-a i tim prije što ste rekli da je poljoprivreda zadnja stavka, dakle to je ono čime će se sve drugo eh, eh, podešavati, dakle cjenkati. Imam jedno konkretno pitanje glede govedine. Recite da ćemo imati ekvivalentne sisteme, da šta to znači, da li prepoznajemo obostrano norme, što, što nas dovodi u opasnost, ili ćemo imati kolektiv stručnjaka koji će učiniti da se to pomiješa, što je antidemokratski, složit ćete se s tim. Pan posao Kaputo. Si, grazie, presidente. Zahvaljujem, predsjedniče. Evo, prije svega želim s velikim zadovoljstvom pozdraviti e, ministra poljoprivrede SAD-a. To je velika čast na ovom odboru da je danas ovdje s nama. Pitanje koje sam htio postaviti je nešto s čime se već jesmo suočili, ali moram to bolje precizirati. Dakle, nije moguće imati dva jednaka tržišta. Moramo stvoriti dva istovjetna sustava. <clears throat> Također, to ste naveli kao e, dva glavna pitanja. Također i načelo predostrožnosti, to je nešto što u Europi e, postoji e, kao jedno od temeljnih, a ovo sustav u SAD-u funkcionira na temelju procjene rizika. Kada govorimo o zaštićenoj oznaci zemljopisnog podrijetla, meni je ostalo u pamćenju E, dakle, e, ostala mi je e, jedna fraza u sjećanju, a to je što je američkije od jednog parmezana. Dakle, to je velika razlika između SAD-a i Europe. Ja bih vam htio postaviti pitanje. Vi ste u vašem govoru izrazili potrebu da se e, zapravo izjednače oznake i e, oznake zemljopisnog podrijetla. Zašto ne bismo priznali automatski sve zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zašto to ne bismo izjednačili sa samom oznakom koja se koristi u SAD-u? Pa, Bogović. Zastupnik Bogović. Lijep zdravim, hvala za vašu prisutnost. Evo, zahvaljujem vam na vašoj pomoći, gospodine ministre. Govorili ste o razlikama između evropskih i američkih poljoprivrednika. Na primjer, mi smo vidjeli da mm, mm, su europska gospodarstva deset puta manja nego američka prosječna gospodarstva. Također kada govorimo o tehnologiji, ona se mijenja. Također i antibiotici, hormoni, dakle GMO, e, pesticidi najviše razine, to je sve što je dopušteno u SAD-u dok ovdje nije. Osim toga, Europa je usredotočena na ekologizaciju, na ozelenjavanje, na e, ruralni razvoj, a u SAD-u postoji E, e, intervencija samo u slučaju e, tržišta i u slučaju prirodnih katastrofa. Samo u slučaju tržišne ravnoteže i prirodnih katastrofa. Dakle, vjerujete li da je zaista unutar tog okvira trgovinskog sporazuma moguće doći do, do približavanja tih raska koje postoje među nama? Mi ovdje predstavljamo jedno tržište od 500 milijuna potrošača, a mene, mene zanima do koje mjere možemo, do koje mjere možemo zapravo uskladiti naše sustave. Hvala. Hvala lijepa gospodine ministre što ste danas ovdje. Imam jedno pitanje što se tiče novih tehnologija uzgoja. E, došlo do jednog sastanka između Europske komisije i vašeg ministarstva i predstavnika e, industrije genetskog inženjerstva. Dakle, u kojoj mjeri ste vi spremni e, ne regulirati te nove tehnologije. Novi Zeland želi regulirati te genetski manipulirane organizme koliko, ako sam ja dobro informirana, u SAD-u e, se takvi proizvodi ne označavaju. E, mi želimo e, imati te oznake informacije što se tiče bioproizvođača u SAD-u, kako želite zaštititi bioproizvođače od kontaminacije GMO e, organizmima, e, mi imamo nultu tolerancu, nultu stopu tolerancije prema gmo i e, nismo ih spremni prihvatiti. Zastupnica Petir. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja vjerujem gospodine ministre da vi brinete o pravima i zdravlju svojih potrošača jednako kao što i mi u Europskoj uniji brinemo o pravima i zdravlju svojih potrošača. Jedino što se uspjelo evo sad iz ove rasprave vidjeti da imamo drugačiji pristup i drugačije standarde. E, također smo čuli da ima više otvorenih pitanja i prijepora koje su već kolege spomenuli. E, poprilično liberalno američko zakonodavstvo e, tolerira prisutnost genetski modificiranih organizama u hrani bez označavanja što predstavlja opasnost za potrošače. Naši potrošači žele znati e, što jedu, pa me zanima da li u tom segmentu planirate učiniti neke izmjene zakonodavstva i e, označiti prisutnost GMO-a u hrani. Također hormonski tretirana govedina važna je za SAD i američke vlasti i koliko znam nije im jasno zašto je zabranjeno izvoziti takvu tretiranu govedinu u Europsku uniju jer Europa to e, brani. E, američke vlasti tvrde da Europska unija nema čvrste dokaze o negativnim posljedicama, ali to su naši zakoni, naše odluke i mene zanima možemo li očekivati da ćete poštivati naše zakonodavstvo, a ne ga pokušavati mijenjati. Hvala lijepo. Eh, eh, Hvala lijepa. Sa velikim zanimanjem slušam ovu raspravu. Osobito ste se koncentrirali na naše sustave na to da, su, da nisu identični, ali su ekvivalentni. Eh, što se tiče mesa, da li mislite da je GMO hrana ekvivalentna ne GMO hrani. Mi govorimo o važnoj odgovornosti e, prehrane stanovništva, o tome da smo, e, međutim, e, ako delegiramo tu odgovornost na Walmart i Lidl i Aldi, to nije dobro jer njih nije briga za zdravlje naših potrošača. I konačno govorili ste o tome da potrošači imaju pravo izbora. Međutim, ako su oni izabrali vlast koja e, na njihovo tržište stavlja GMO hranu, e, na primjer 2005. vi ste uveli zakone koji e, zabranjuju označavanje GMO hrane, onda ti potrošači nemaju šanse donijeti informirane odluke. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. E, hvala lijepa gospodine ministre, drago mi je što imamo priliku postaviti vam pitanja. Moje pitanje e, je sljedeće. Danas ste govorili o takozvanim crvenim linijama na strani Europske unije. E, međutim, zanima me koje su vaše crvene linije dakle na strani SAD-a. U mojoj regiji E, mi imamo jednog e, poljoprivrednog proizvođača koji se preselio iz Ajove k nama, ja sam, ja sam u redovitom kontaktu s njim, on je vrlo pragmatičan u svom pristupu. A e, ono što me se dojmilo je snaga E, udruženja poljoprivrednih proizvođača u Ajovi, mislim, e, o čemu sam saznao od njega, mislim da bismo mi e, mogli dosta naučiti iz toga. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala gospodine ministre. Što ste danas ovdje sa nama? Mi ovdje u Europi imamo vrlo visoke standarde zaštite životinja. Ja sam siguran da će e, ti standardi u sljedećim godinama i desetljećima biti još i poboljšani. Građani Europe vode računa ne samo o kvaliteti i sigurnosti hrane, nego se više i o e, načinu proizvodnje e, sve više ljudi ne želi jesti hranu koja je nastala uz mučenje životinja. Dakle, e, evropski e, proizvođači su tu što se tiče konkurentnosti prema američkim proizvođačima e, imaju u lošoj poziciji jer na kraju krajeva će cijena biti odlučujuća, dakle jeftiniji proizvod će imati prednost na tržištu. Što vi mislite o preuzimanju europskih standarda i u SAD-u, to bi bilo dobro e, za e, američko, američke životinje i američke potrošače. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa e, gospodine predsjedniče, hvala lijepa gospodine ministre. Imam dva pitanja koja se tiču TTIP-a. Prvo je, TTIP Mm, to, tu se ne radi samo o pregovorima između SAD-a i Europske unije, nego se tu radi i o tome da javno mnjenje prihvati taj sporazum. Dakle, moje pitanje je što bi bilo najteže prihvatljivo za javno mnjenje u SAD-u i što bi oni najteže prihvatili. A drugo pitanje e, se odnosi na sljedeće. Mi smo u Europskoj uniji e, svjesni velike opasnosti od e, otpornosti na antibiotike i znamo da je upotreba antibiotika u SAD-u vrlo raširena kod u uzgoju životinje i zanima me kako ćete se vi uhvatiti u koštac sa tim problemom. Hvala lijepa. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Želim dobrodošlicu gospodinu ministru u Europski parlament. To je dobar znak kada govorimo o transatlantskim e, odnosima. Ja sam sa Azora, dakle na pola puta između SAD-a i Europe. Upozoravam vas da ako nećemo imati zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla ili izvornosti, onda TTIP neće prihvatiti TTIP. Dakle, neće ga prihvatiti Europski parlament. Kada govorimo o oznakama zemljopisnog podrijetla, vi ste govorili o jednoj paralelnom, paralelnom djelovanju. Što to zapravo znači to paralelno usporedno djelovanje? E, što bi značilo da države članice moraju raditi? E, bi, to trebali biti nekakvi ekstra sporazumi, znači izvan TTIP-a ili pak nekakve vrste e, intervencija, e, dakle neke druge vrste intervencije. Što se tiče vina Madeira i vina iz Porta, postoje također neki sporazume koji bi onda trebali također biti dio tih usporednih sporazuma u TTP ili ne? Hvala ministar što ste došli. Imam dva pitanja za vas. Kada se promatra s jedne strane, kada se promatra s jedne strane vašu novu poljoprivrednu politiku i kada promatramo rješenost vaše zemlje da uspostavlja određen broj trgovinskih sporazuma, pa s pravom si možemo postaviti pitanje ne smatrate li sporazum iz Marakeša nevažećim glede e, svjetske trgovinske organizacije? To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje, za godinu dana imat ćete e, predsjednika koji će biti na vlasti a drugog e, koji će biti izabran. Dakle, mislite li da bi ovi e, pregovori mogli biti prije toga e, rješeni, a ukoliko ne, ne mislite li da bi bilo, da, što mislite, da bi bilo moguće napraviti reviziju tog sporazuma na ovaj ili onaj način? Poseł Wojciechowski. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Chciałem poruszyć sprawę, którą już... Hvala. Ja bih želio obraditi jednu temu koju su neki već dotakli, osobito konkretno gospođa Petir, a to tu se radi o GMO. Dakle, u Europskoj uniji postupno mijenjamo svoj pristup, no ima sve više i više mjera predostrožnosti koje se poduzimaju i dopušta se državama članicama da zabranjuju proizvodnju GMO-a, GMO proizvoda na svom području. S druge pak strane u SAD-u pristup je u potpunosti drugačiji. Moje pitanje je stoga sljedeće. Kako u američkoj politici uzimamo, odnosno ne uzimamo u obzir glas znanstvenika koji je sve jači, imamo tu i američke znanstvenike koji o tome govore, jer bilo je u ovdje u Europskom parlamentu rasprava na tu temu, mi smo to analizirali i uviđamo da ima stvarno opasnost e, koja je vezana za GMO i ta opasnost doista usložnjuje sve moguće pregovore. E, hvala. Hvala gospodin Tajnovski. Hvala ministre. Imam jedno kratko pitanje. Kada ćete objaviti nove mjere, odnosno odredbe, kojima je cilj dodati Poljsku na popis imena zemalja koje mogu izvoziti u SAD, na primjer izvoziti jabuke. Prema najavi ova odgođena revizija popisa trebala biti objavljena ove godine, no tome još nije bilo tako, dakle kada će to biti napravljeno? Dobro, evo sada ću i ja uzeti riječ. Što su po vašem mišljenju mala e, poljoprivredna gazdinstva? Koja je vaša definicija? Kakva je vaša politika korištenja tla na 10. ili 12. razdoblju. Evo, već smo govorili o GMO-ima. Također je bilo riječi i o normama koje se koriste i koje su prihvatljive znanstvenicima u pregovorima između Europske unije i Sjedinjenih američkih država to se vidi, no to je pitanje koje je pitanje koje se postavlja na svjetskoj razini i treba će vjerojatno naći drugačiji pristup. Dakle, po vašem mišljenju, koji je najsloženiji element eh, koji se tiče poljoprivrede u sklopu TTIP-a? Well, there uh, obviously been uh, a number of questions asked. Uh, postavljen je cijeli niz pitanja, ću se truditi odgovoriti na najveće, najveći dio tih pitanja. Prvo je bilo zašto ne tretiramo Europsku uniju kao cjelinu iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Najbolji primjer koji vam mogu navesti je na primjer ptičja gripa, situacija u vezi sa tim. Kada e, je ptičja gripa pogodila Europsku uniju, pogođeno je bilo 21 e, savezna država, Dakle, kad bismo tretirali Europsku uniju kao jednu cjelinu, kad bi jedna zemlja bila ugrožena jednom bolešću, onda bi se druge zemlje članice bile pogođene mjerama e, koje e, donesemo u svrhu zaštite. Dakle, e, zato mi u našem, u našem pristupu ne tretiramo Europsku uniju kao cjelinu. Dakle, kad je riječ o govedini e, i otvaranju tržišta, našeg tržišta za e, govedinu, na primjer, nemamo pristup isti za sve zemlje, nego imamo specifičan pristup od zemlje do zemlje jer se one međusobno razlikuju. E, mi nismo mišljenja da bi izvoz iz Virginije trebao biti zabranjen zato što se nešto dogodilo u Ajovi i obrnuto. Postavljeno je pitanje u vezi sa TRQ i e, irskog mesa na američko tržište. E, jednostavno bih rekao sljedeće. Postoje neke rezerve u vezi sa e, trenutnim e, trenutnom stanjem TRQ-a tarifne, to su, radi se dakle o e, carinskim kvotama. E, ono što se dogodilo je da je vremenom Evropska unija dopustila e, jednu eroziju tog sustava gdje kao posljedica toga E, SAD ne prima više, nema od tog sustava više ono što je bilo zamišljeno da će e, imati. Dakle, ono što mi nastojimo je e, zadržati duh tog sporazuma, dakle ono što je bilo mišljeno kod potpisivanja tog sporazuma. Postavljeno je pitanje u vezi sa troškovima E, našeg e, e, naše poljoprivredne politike nitko u SAD-u nije smatrao da bi bilo dobro davati novac poljoprivrednim proizvođačima kada su bili pogođeni krizom. Dakle, to je bio program koji je bio vrlo, vrlo teško braniti, da, zato smo morali promijeniti naš sustav. Ono što smo htjeli je imati sustav koji daje pomoć kad je pomoć potrebna, ali ne daje nikome više nego što mu je potrebno. Oko, e, postigli smo oko 23 e, milijarde dolara ušteda ovim novim zakonom o poljoprivredu, e, nismo povećali proračunsku liniju za istraživanje i razvoj, ali 200 milijuna dolara e, naša, naše istraživačke institucije dobivaju od naše vlade. E, dodatno se ulaže 400 milijuna dolara u istraživanje na području poljoprivrede. E, smatram da trošimo premalo novaca na to područje, povijesno gledano, i mislim da bismo trebali ohrabriti naše one koji stvaraju naše politike da e, se tu povećaju ta sredstva obzirom na izazove koji su pred nama, klimatske promjene, e, bolesti, e, dakle vrlo ozbiljna problematika što se tiče vode, tog vrlo važnog resursa, ne samo na nivou svih pojedinih država nego i na globalnom nivou dojmio me se komentar e, da je Europska unija fokusirana na ruralni razvoj, a da SAD to nije. E, mi smo također fokusirani na ruralni razvoj. Ja sam odrastao u jednom ruralnom području ja sam u 80 predstavljao e, poljoprivredne proizvođače u jednoj fazi e, gdje je veliki broj njih e, bio pogođen krizom, ja sam ih predstavljao i ja poštujem poljoprivredne proizvođače i njihov rad i ja činim što god mogu kako bi stvorio E, šanse i mogućnosti za njih e, kako bi poljoprivredna e, poljoprivreda postala što učinkovitija mi smo smanjili površine koje su posvećene poljoprivrednoj proizvodnji na 15%. Mi imamo sada sustav koji počiva na četiri stupa, dakle poljoprivredna proizvodnja, lokalni i regionalni e, sustavi opskrbe hravom, hranom, očuvanje tla, dakle zdravlje tla e, i također sada e, stvaramo nove tržišne mogućnosti mi vjerujemo da ima smisla investirati u zelenu infrastrukturu i u očuvanje tla kako bi e, također i poljoprivredni proizvođači imali još jedan dodatni izvor prihoda i konačno što se tiče e, bio e, poljoprivredne proizvodnje E, sada na primjer biogoriva gorivima zamjenjujemo fosilna goriva e, to je e, sektor koji raste postoji cijeli niz novih kreativnih načina 4 milijuna zaposlenih i 64 milijarde dolara je veličina tog novog e, sektora, dakle bio e, poljoprivredne proizvodnje u e, SAD-u. Dakle, postoji jedna ruralni razvoj kao aspekt naše politike moja žena je odrasla u malom gradu, moja djeca su odrasla u malom gradu, e, građani ruralnih e, područja mene su izabrali za svog predstavnika, odnosno e, guvernera, tako da ja i takako vodim računa o njihovim interesima. Još jedno pitanje odnosilo se na označavanje. Trenutno mi imamo jedan, imamo označavanje koje ne sadrži informacije o GMO-u, Dakle, razvili smo jedan sustav gdje netko ko može, ko želi označiti svoj proizvod da ne sadrži GMO, on to može. E, naravno da postoji e, oznaka e, organski proizvodene hrane, a sada postoje razgovori unutar kongresa SAD-a o mogućnosti da se upotrebi barcode kako bi se označavala hrana i postoje e, proizvođači, odnosno poduzeća koja e, su spremna e, uvesti tu vrstu označavanja, dakle gdje bi se skeniranjem bar koda moglo dobiti informaciju da ta hrana sadrži GMO. E, međutim, kako mehanizmi testiranja postaju sve precizniji, mislim da će biti teško postići savršenstvo. Dakle, vjerojatno ćemo imati neke pragove, neki prag koji će biti ustanovljen i mislim da ćemo vremenom imati E, situaciju gdje će proizvođač imati mogućnost e, biti informiran i donijeti odluku o tome da li želi konzumirati e, hranu koja sadrži GMO ili ne. Dakle, postavljeno je pitanje koje su naše crvene linije gospodin Froman je onaj koji je odgovoran za to u okviru pregovora o TTIP-u. On ne bi bio sretan kad bi vam ja sad govorio o našim crnim linijama, čak mislim da ih mi i nemamo. Mislim da postoje neke teške e, teme. Vi ste identificirali niz njih, na primjer e, proizvodi sa geografskim, zaštićenim geografskim porijeklom. To je vrlo teška tema mi imamo proizvođače u nekim našim saveznim državama koji proizvode sir za koji oni e, drže da bi oni da bi im se moralo dopustiti da koriste e, nazive za te sireve kao što su parmezan i tako dalje jer oni te nazive koriste već dugo. Međutim ovdje se smatra da bi te nazive smjeli E, e, koristiti isključivo oni koji su e, prvotno dakle proizvodili te proizvode. Dakle, da li je neki proizvodni proces prvotno bio u nekom području, u nekoj zemlji upotrebljavan, ne znači da ga se ne može primjenjivati negdje drugdje. i treba razmisliti o tome da li je moguće omogućiti pristup tržištu i onima koji taj proces primjenjuju iako su se nalaze geografski u nekom drugom području jer na kraju krajeva oni imaju e, u osnovi isti proizvod. Dakle, zato mi predlažemo raspravu o zapravo e, žigovima, zaštiti žigova kao e, rješenju za taj problem. Dakle, e, ja mislim da postoji jedan potencijal za e, razgovor o toj teškoj temi koja je pred nama. Imam ovdje cijelu stranicu e, pitanja, ja ću ići od jednog na drugo, možda ne kronološkim redoslijedom. E, što se tiče predstojećih izbora, naravno da je to važno, sljedeći predsjednik će možda imati različita stajališta ili slična ili potpuno drugčija. Većina naših predsjedničkih kandidata koji će vjerojatno biti nominirani i jedan od njih će postati naš sljedeći predsjednik, većina njih e, podupiru trgovinu. E, oni će možda imati malo drugčiji pristup, ali e, uglavnom većina naših predsjedničkih kandidata e, podupiru trgovinu, općenito govoreći. Postoje neki elementi unutar SAD-a, kao što postoji unutar Europske unije, koji imaju vrlo e, jaka stajališta, vrlo strastvena stajališta u vezi sa ovim i kod nas postoje oni koji e, su rezervirani prema e, trgovinskim sporazima općenito, pa tako i prema TTIP-u, a postoje i oni koji su za to. Dakle, dio izazova u vezi sa tim u SAD-u je da oni koji su zagovornici e, nisu na vrlo do, nisu na dobar način objasnili učinak e, koji bi takav sporazum imao na našu zemlju. Dakle, ako bi 300 e, radnih mjesta, tristo ljudi u SAD-u izgubilo svoj posao zato što se e, nakon E, potpisivanja ovog sporazuma, oni će onda kriviti taj e, sporazum, TTIP, za to što su izgubili e, radna mjesta. Dakle, zagovornici TTIP-a nisu bili jako uspješni u objašnjavanju našem javnom mjenju koje koristi ćemo imati od tog sporazuma i mislim da je to nešto na što se moramo koncentrirati u sljedećih šest mjeseci postavljena su neka pitanja o jabukama iz e, Poljske. Ono što vam mogu reći je da e, ono na čemu mi radimo je jedno pravilo koje bi trebalo uskoro biti e, usvojeno. Mi smo tu u završnoj fazi, tako da očekujem da će do toga doći vrlo uskoro. Što se tiče sigurnosnih hrane, to je jedno vrlo važno pitanje. Mi smo nedavno usvojili zakon e, o modernizaciji e, propisa o sigurnosti hrane. Imamo 15 različitih agencija koje su nadležne za to područje, e, a trebali bismo imali zapravo jednu agenciju koja je nadležna za sigurnost hrane. Ono što smo tu pokušali ovom modernizacijom je uskladiti uskladiti e, ga sa onim što radi FDA, dakle naša agencija za sigurnost hrane. E, dakle, mi imamo različite agencije za meso, e, perad i jaja, a FDA, FDA je nadležan za druge vrste hrane. Dakle, E, USDA je jedna agencija, a FDA, e, FDA je druga agencija koje su nadležne svaka za svoj dio. E, dakle, ako imate picu sa picu za nju bi bila nadležna FDA, osim ako na nju stavite recimo papriku, onda je postaje nenadležna USDA. Mi smo dakle tu uveli neke reforme, tu smo uveli neke izmjene. Dakle, htjeli smo osigurati da su naši sustavi bolje usklađeni međusobno tako da e, se krećemo prema tome da imamo na kraju jednu agenciju koja je odgovorna, nadležna za sigurnost hrane. Mislim da je važno da imamo odgovornost e, za ta pitanja kako bi u slučaju da dođe do bilo kakvih e, problema se znalo tko je odgovoran. Održivost i dobrobit životinja. Naša mi imamo jednu dobru definiciju održivosti, ona uzima u obzir ne samo e, društvenu održivost, u što spada i dobrobit životinja, nego i okolišnu i ekonomsku održivost. Ne možete imati samo jedan ili dva od tih aspekata, morate imati sve te aspekte uključene da bi se e, radilo o pravoj održivosti. E, možete imati najjeftinije standarde, u tom slučaju ćete imati probleme sa dobrobiti životinja i okolišem. Dakle, naše je stajalište da želimo imati jedan sveobuhvatan pristup e, i želimo stvoriti međunarodne standarde kako bismo imali na kraju jasne definicije, e, neophodnu transparentnost i e, također mislim da tu tržište igra važnu ulogu naši e, potrošači imaju svoje zahtjeve i tržište na njih odgovara. Dakle, naši e, recimo restorani brze hrane sada mijenjaju svoje e, prakse jer to traže potrošači. Postojale su rasprave o razlici između identičnih i ekvivalentnih sustava. Ja bih rekao da nam vrijeme danas ne dopušta da se e, upustimo u dublju raspravu o tome, ali evo što sam time htio reći. Dakle, na primjeru e, biogoriva. Vi podržavate ideju biogoriva, ali samo ako je e, sirovina od koje se proizvodi biogorivo proizvedena na održivi način. Ali naš pristup je da e, želimo krajnji cilj e, ali ne, ne držimo se tog preduvjeta kojeg se vi držite dakle e, bitno je da imamo zajednički cilj pitanje je da li postoji samo jedan put da se dođe do tog cilja ili postoje različiti putevi onda u tom slučaju ćete imati ekvivalentne sustave E, kako se rasprave o TTIP-u razvijaju, bit će mnogo rasprave upravo o tim e, pitanjima. Da li postoji samo jedan put da se dođe do nekog cilja ili postoje e, mogućnosti da se različitim putevima dođe do istog cilja i što se tiče na primjer geografski zaštićenog zaštićenog geografskog podrijetla i što se tiče drugih tema. Pitali ste o definiciji male, malog poljoprivrednog gospodarstva. E, mi imamo 2,2 milijuna poljoprivrednih proizvođača u SAD-u, kako ih mi definiramo. E, poljoprivredni proizvođač je bilo tko tko proizvodi proizvod koji je E, e, dakle u ukupno proizvode u vrijednosti od 1000 dolara ili više koje može plasirati na tržište. To je široka definicija. Ali od tih 2,2 milijuna imate oko 1,3 milijuna poljoprivrednih proizvođača koji proizvode e, ukupno za vrijedno, čija je ukupna vrijednost njihovih proizvoda manja od 10.000 dolara, a to je dakle 1,3 milijuna naših poljoprivrednih proizvođača. Znači oni proizvode za ukupno e, proizvoda u vrijednosti od manje od 10.000 tisuća e, dolara. A imamo oko 700.000 tisuća proizvođača koji proizvode malo više od 10, više od tisuća, ali manje od 250 tisuća dolara. To je ono što bi e, smo mi u SAD-u nazvali obiteljska e, poljoprivredna gospodarstva. To je ono što bismo mi nazvali e, obiteljska gospodarstva, odnosno mali proizvođači. Dakle, imamo onda još 200 tisuća proizvođača, to su oni koji proizvode e, ukupno, proizvode u vrijednosti ukupno veće od 250 tisuća dolara. E, dakle, oni proizvode najveći dio onoga svega što mi trošimo u SAD-u, ali e, njih je 200 tisuća, a puno više je poljoprivrednih proizvođača u SAD-u koji proizvode puno manje. Gotovo svi naši e, poljoprivredni proizvođači su u kategoriji ispod tisuća dolara ili ispod tisuća dolara. I iz tog razloga mi pokušavamo stvoriti jedan sustav koji tu njima omogućuje no, stvaranje novih radnih mjesta, odnosno nove dodatne izvore prihode za te e, proizvođače. Jer mi smo suočeni sa situacijom gdje mladi ljudi koji vide koliko teško rade njihovi roditelji, e, zapravo ne žele nastaviti e, sa tim načinom života. I posljednje što sam htio reći je pitanje organske proizvodnje i GMO e, organizam, dakle kako oni koegzistiraju na našem e, tržištu. E, mi imamo jednu komisiju od 21 člana koji trebaju razmišljati o tome koje su mogućnosti koegzistencije, oni su iznijeli nekoliko prijedloga. Dakle, postoji potreba da e, proizvođači sjemena E, budu svjesni e, okolnosti kako bi se izbjegli problemi. Kao drugo, moramo imati upravljanje rizicima. Mi smo promijenili e, način kompenzacije za bioproizvođače ako dođe do problema. Kao treće što se tiče istraživanja, znanstvenih istraživanja, E, ona su u tijeku i imamo jedan cijeli niz e, zanimljivih otkrića na tom e, kao rezultat toga i proveli smo jedno istraživanje među bioproizvođačima, pitali smo ih koliko njih je imalo zapravo probleme sa kontaminacijom i pokazalo se da je to doista vrlo, vrlo mali broj njih imamo oko 20 tisuća ljudi koji e, službeno imaju certifikat da su bioproizvođači, e, ekoproizvođači. Jedan broj njih nema službeni taj certifikat, e, iako zapravo ispunjavaju sve kriterije, a službeni broj, službena brojka je 20.000 proizvođača. Ako želite više informacija o tome, ja ću vam ih rado e, dostaviti nakladno. E, novine nisu uvijek e, pouzdan izvor informacija. Mislim da sam pokrio većinu pitanja koja su postavljena. Možda sam e, neka propustio, ali e, trudio sam se odgovoriti na gotovo sva pitanja. Hvala lijepa. Ministre, bio puno pitanja, teme su bile brojne raznolike. počinkovanja, uznanja. Želim vam zahvaliti. Hvala na svim informacijama koje ste nam pružili. Hoću se malo osvrnuti na vaše uvodno izlaganje. Naime, ako sam vas dobro shvatio, rekli ste da se poljoprivredu ne, razumije dobro. Dakle, da oni koji nisu u svijetu poljoprivrede ne razumiju dobro poljoprivredu. U biti to je jasna poruka koju trebamo i mi imati na umu, jer čini nam se često da se ne razumije poljoprivrednike. Isto vrijedi i za Europsku uniju i čini nam se da bi doista trebalo nešto poduzeti po tom pitanju. Jer jako je važno poljoprivreda je jako važna. Spominjali ste proizvodnju prehrambenih proizvoda. TTIP ide upravo u smjeru jače prehrambene sigurnosti i tu se želi staviti na jedno mjesto sva ključna pitanja sigurnosti prehrambenih proizvoda i to na svjetskoj razini. Dakle, evo vidjeli smo i u finanskim tržištima jasu nesigurnost, a isto vrijedi i za poljoprivredna tržišta. A treba nam ta sigurnost jer samo tržište se ne može izvući ni iz kakvih pitanja. Barem tome tako nije bilo e, kada se radi o sektoru financija i dobro je imati na raspolaganju instrumente kojima se može uređivati tržište. Tim prije što ćemo sada imati pitanja koja će biti postavljena osobito, konkretno mislim na pitanja o klimatskim promjenama. Rečeno je da će nas biti 10 milijardi do 2050. Dakle, treba će nam veća proizvodnja prehrambenih proizvoda, ako srednji sloj bude predstavljao sve veći udio stanovništva, onda ćemo imati jasne izazove pred sobom. Tu je i korištenje e, zemlje, prenamjena zemlje, pitanja zemlje, vode, klimatske promjene. To su sve brojni izazovi koji će predstavljati dodatno opterećenje za poljoprivredu. Čini mi se da po tim pitanjima imamo dosta slična mišljenja i stavove. Moram vam reći da europska poljoprivreda čak iako izgleda sličnom, doista ponekad e, američkoj, ali jako je diversificirana raznovrsna u Europi. Na primjer, na sjeveru i jugu Europe nema baš puno zajedničkih točaka, puno su veće razlike nego između e, nego sa SAD-om. Hvala vam najljepša ministre, mislim da e, će nam sve ove informacije biti od velike koristi, ova razmjena mišljenja bila je vrlo važna za sve nas. Najljepša hvala. Well, Mr. Chairman, let me thank you again for uh, this e, Gospodine predsjedniče, želim vam još jednom zahvaliti što ste mi pružili priliku za ovu razminu mišljenju s vama danas. E, želim reći još samo dvije stvari za kraj. Kao prvo, Europa ima izvrsnu reputaciju. Europski poljoprivredni proizvođači, europski proizvodi imaju vrlo e, dobru reputaciju. Dakle, američki potrošači e, su vrlo zainteresirani za njih i zato postoji tolika neravnoteža e, u našoj trgovinskoj razmjeni vi prodajete vrlo, vrlo kvalitetne proizvode. A drugo je pitanje kako Europa može preživjeti u ovom procesu. Mislim da će preživjeti tako što će se i dalje koncentrirati na visoko kvalitetne proizvode i na visoko kvalitetnu ponudu. Ali bez obzira na to, mi kolektivno rečeno, oni koji, svi mi koji smo zainteresirani za poljoprivredu, bit ćemo konfrontirani sa vrlo ozbiljnim izazovima, na primjer klimatske promjene i tako dalje. Mi moramo vrlo ozbiljno pristupiti svemu tome i mi ćemo e, se pokušati na to usredotočiti u Parizu. A kao drugo što se tiče trgovinskih sporazuma, uvijek e, sam na to gledao u odnosu na sve druge e, aspekte gospodarstva. E, u e, SAD-u je poljoprivreda relativno mali dio našeg ukupnog gospodarstva i ne bi trebao nužno upravo taj sektor biti najvažniji dio naših pregovora o TTIP-u. Možda postoji cijeli niz drugih E, tema koje su važnije u našim, e, našem gospodarstvu, ali na kraju krajeva ako ne podupremo naše poljoprivredne proizvođače, ako oni odustanu od te e, proizvodnje, onda bez obzira na, te, na bilo kakve sporazume će posljedica biti da nećemo imati što jesti. Dakle, mi moramo svi biti svjesni važne uloge koju igraju naši poljoprivredni proizvođači i i moramo e, poštivati njihov rad, cijeniti ono što oni e, rade. Mi smo delegirali vrlo veliku odgovornost e, na jednom, jednom relativno malom broju proizvođača i mislim da im da trebamo biti zahvalni, da im trebamo biti zahvalni i trebamo ih poštivati. Hvala lijepa. Još jednom vam zahvaljujem gospodine ministre, vjerujem da je ova razmjena mišljenja bila vrlo korisna za obje strane i siguran sam da ćemo se e, vraćati na ove vaše riječi e, i u budućnosti. Hvala lijepa, sada ćemo imati e, pauzu od jedne minute. Państwa, mamy opóźnienie. kolege, malo kasnimo, tako da ćemo odmah preći na točku petu dnevnog reda. Dobro, ne znam koja je točka trebala biti razmatrana prije koje, ali ovdje imamo razmen gledišta s Europskom eh, komisijom, eh, glavna uprava Agrio, tekućim trgovinskim pregovorima u području poljoprivrede. Nakon razmjene gledišta s ministrom Sjednjih američkih država prelazimo dakle na razmjenu gledišta s Johnom Clarkom koji je vrštelj dužnosti glavnog ravnatelja glavne uprave Agri i koji je zadužen za bilateralne odnose. Govorit ćemo o TTIP-u. E, htio bih znati da li je ovaj sastanak sastanak iz zatvornih vrata ili se emitira putem interneta. Da, da, emitira se posredstvom interneta. takim znači, razie oddaję panu głos. Bardzo proszę. Prosiłbym dać pod uwagę. Izvolite gospodine, imate riječ. Molim vas da imate na umu da malo kasnije, ono to vas izravno vas se ne tiče gospodine Clark. Hvala predsjedavajući. Pa, u Engleskoj se kaže da ako ste na sceni nikad se ne biste trebali pokušati natjecati sa životinjama ili djecom, a ja mogu reći da se ne bi smio pokušavati porediti s gospodinom Vilsakom koji je imao odlično izlaganje. Dakle, ja ću napraviti svoje na skroman europski način. Dakle, napravit ću vam e, jedan sažetak e, stanja, pregled stanja stvari u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, o e, bilateralnim slobodno trgovinskim sporazumima, o svjetskoj trgovinskoj organizaciji, zatim o potrebi da se bolje koristi već postojeće sklopljene slobodno trgovinske sporazume i konačno nešto što je gospodin Vilcak rekao na samom početku svog e, izlaganja glede općenitijeg poimanja prehrambene sigurnosti i međunarodne sigurnosti. No pređimo na trgovinsku agendu za poljoprivredu, to je jako važna stvar i važno je biti mogućnosti objasni našim e, poreznim obveznicima da poljoprivreda e, doprinosi našem gospodarskom razvoju, isto tako i što e, daje i hranu. Dakle, da, doprinosi rastu i zapošljavanju, izvoz poljoprivrednih proizvoda predstavlja 2,2 milijuna radnih mjesta. Ako pogledate ovaj prikaz na ekranu, dakle ovaj slajd, tu se vidi da već četiri godine za redom mi smo najveći izvoznici poljoprivredno prehrambenih proizvoda. Sve što je iznad nule predstavlja naš uvoz, a ispod e, naš izvoz, a ispod uvoz dakle imamo pozitivnu bilancu u, izvozu poljoprivredno prehrambenih proizvoda. Ono što je važno, ne izvozimo samo e, proizvode s velikom dodatnom vrijednošću, već i one sa e, srednjom vrijednošću, a isto tako i robu kao što su žitarci. 2015. godine isti pozitivni trend se nastavlja usprkos e, zabrani ruskih proizvoda koji je smanjio naš izvoz za 6 milijardi. Dakle, ove godine i dalje nastavljamo rast i očekuje se da će rast bilježiti dakle 6% iz godine u godinu. U buduće, budući izgledi su općenito govoreći pozitivni, e, povećanje potražnje unutar Europe bit će dosta ograničena, no to ste čuli i od ministra Vilsaka, imat ogromno povećanje u potražnji e, u e, gospodarstvima, od strane gospodarstava u Aziji gdje će doći do velikog porasta stanovništva i sve većeg, sve brojnijeg srednjeg sloja koji će koristiti i trošiti sve više mliječnih e, proizvoda, mesnih proizvoda, a koje Europa e, jako puno i dobro proizvodi. Sljedećem slajdu, ako pogledate naše izvoze i iz uvoze, evo ovo je Dakle, prošlogodišnji uvoz uvozimo prvenstveno iz SAD-a i Brazila, dakle robu, soju, prehrambene, životinjske prehrambene proizvode iz Kine, iz Indonezije palmovo ulje, zatim e, uvozimo proizvode koji će biti prerađeni, a ako gledamo suprotno izvoz, dakle ovo su naša najveća tržišta SAD, Istočna Azija, Jugoistočna Azija, Kina, Bliski istok je veliko tržište za žitarice i do prošle godine e, Ruska federacija. Prelazimo sada na agendu Svjetske trgovinske organizacije. Evo, deset dana od e, ministarske konferencije u Nairobiju. Evo, mislim da sa sigurnošću mogu reći da e, u ovom trenutku poljoprivredni pristupi pitanje subvencija neće biti tem na dnevnom redu sastanka u Nairobiju. Prvenstveno će se govoriti o e, tržišnom natjecanju u izvozu. Mi imamo dobro, dobar, dobru poziciju tu. Ono što ćemo tražiti od Nairobija jeste uravnotežen stav i da se izbjegne samo da se e, usredotoči na tržišne subvencije, izvozne subvencije, tu se govori o ukidanju izvoznih subvencija, to bi bilo moguće kad bi se e, druge tržišne distorzije kao što su iz, krediti za izvoz i druge, drugi vidovi potpore bili ukinuti drugdje. Dakle, mi nećemo donijeti nikakvu unilateralnu e, odluku glede ukidanja e, povratka sredstava prilikom izvoza. A sada pređimo na sljedeću točku. Dakle, evo, zadnjih nekoliko godina veliki dio našeg trgovinske agende vodi se posredstvom bilateralnog puta e, u nedostatku e, zadovoljavajućih odluka e, svjetske trgovinske organizacije. Dakle, jedin način da se ukinu carinske carinska davanja jeste posredstvom bilateralnih trgovinskih sporazuma. Evo, ova, ova karta pokazuje sporazume koji su zaključeni zadnjih dvije, tri godine tu je isporazum s Korejom i Kolombijom, Peruom, Kanadom, Južnom Afrikom. U zadnjih nekoliko tjedana smo završili slobodno trgovinski sporazum s Vjetnamom, koji je jako pozitivan za poljoprivredu. Na vjetnamskoj strani oni su liberalizirali sve one sektore za koje smo zainteresirani izvozno, dakle vina, alkoholni proizvodi, svinjetina, e, peradarstvo, govedina i tako dalje. A s druge strane mi smo e, se mogli pobrinuti za osjetljive, za njih e, proizvode riža, e, šećer i tako dalje. Dakle, to prvenstveno glede carinskih davanja. O tome smo već govorili na zadnjem sastanku. Vjetnam će dobiti punu zaštu od 170 naših E, najvažnijih, dakle Vjetnam će pružiti zaštitu za 170 e, e, najvažnijih naših proizvoda glede zemljopisnih oznaka porijekla. To je veliko tržište i to može biti dobar presedan za sporazume koje pregovaramo u istočnoj i jugoistočnoj Aziji. Osvrnimo se sada na buduće etape sklapanja bilateralnih slobodno-trgovinskih sporazuma. Dakle, tu imamo e, Kinu i tu, se, tu će biti riječ o oznakama zemljopisnog podrijetla, zatim zemlje zaljeva, Japan. To je jako zanimljivo tržište za poljoprivredno prehrambeni sektor Europske unije, dakle ima jako zaštićeno tržište e, i za poljoprivredne proizvode i glede oznaka zemljopisnog podrijetla, dakle mi radimo na sigurn na tome da osiguramo jako pozitivne rezultate. U pregovorima s Japanom nećemo zadovoljiti sa ovim skromnim eh, rezultatima TPP-a i nećemo se baviti nikakvim eh, niskoambicioznim eh, aspektima tog ugovora samo kako bismo ga samo kako bismo zaključili taj sporazum jer to bi bilo to bi bilo negativno dugoročno gledano Imamo deset, jedan od deset prioriteta Junkerove komisije jeste upravo da se radi na poljoprivredi i ovim bilateralnim sporazumima. Ključ, će, biti znači pravoran težu između defensivnih i ofenzivnih interesa. Imamo neke izvozne interese u južnoameričkom tržištu za e, vino, eh, alkoholne proizvode, eh, mliječne proizvode eh, i još neke. I zatim moramo biti iskreni, i neke stvari nas zanimaju, na primjer sektor, dakle proizvodnja riže, tanola, govedine, svinjetine i drugog, dakle oni imaju drugačije e, metode proizvodnje, SAD su konkurentni, što se tiče samog TTIP-a, sporazuma TTIP-a, nećemo moći potpunosti liberalizirati te sektore na europskoj strani, to bi izazvalo i suše velike poteškoće za naše poljoprivrednike, umjesto toga morat ćemo iznaći neki bolji uravnotožen e, pristup boljim carinskim kvotama, što znači da će doći do poboljšanja tržišnog pristupa, ali neće ugroziti naše poljoprivrednike i stočare. Važno je to što je gospodin Vilsak e, implicitno priznao da mi nismo to kako bismo smanjili ili uklonili e, naše, dakle radili protiv naših proizvođača. Naša sigur, naši sigurnosni e, zdravstveni norme nisu nešto o čemu se može pregovarati unutar TTIP-a, to se ponovilo na svakoj razini, ponavljam to i ovdje sada. TTIP ne može ugroziti naše sigurnosne i zdravstvene standarde glede prehrambenih proizvoda, a to znači da neće biti e, klorinirane piletine u našim, e, na našim policama u niti hormonske, govedne s hormonima. Thank you. Um, Kada je riječ o Mercosuru, imamo jako važan sporazum koji će vjerojatno o kojem će ponovno nastaviti pregovarati u budućnosti. No tu moramo dobro ocijeniti unutar Mercosura interes za naš tržište. Kao što rekao, Mercosur predstavlja velike proizvođače e, mesa, šećera, drugih proizvoda i tu ćemo naravno morati jako pažljivo analizirati te sektore u budućim pregovorima e, s Mercosurom. Zatim, neki od vas vjerojatno su pročitali komunikaciju komisije o e, strategiji za tržišno ulaganja i tu imamo dosta ambicioznu agendu za buduće pregovore o slobodno trgovinskim sporazumima. Tu je rečeno da će komisija tražiti mandat od vijeća kako bi započela pregovore sa Australijom i Novim Zelandom, isto tako s Meksikom i Čilijom. Ti pregovori ukoliko započnu bit će među najvažnijim eh, pregovorima kao, bit će jednako važni kao Mercosur e, i e, sporazum sa SAD-om. Iz tog razloga moja komisija svakom prigodom inzistira na potrebi da se e, bavimo najosjetljivim pitanjima. Ne bismo trebali imati nikakve iluzije, doprinos koji ćemo, dakle napor koji ćemo morati mi uložiti možda će biti veliki, morat ćemo iznaći neko zajedničko tlo, dakle tu ćemo imati i nešto što mora biti prihvatljivo i politički i gospodarski za, za, za Europsku uniju. moja, I poruka koju imam danas za vas jeste da, da e, trebate ostati, da trebate blisko surađivati s kolegama e, u odboru INTA kako bi interes e, europskog poljoprivrednog sektora bio dobro predstavljen u izravnim ustavima koje izražava Europski parlament. Dopustite da kažem par riječi o zemljopisnim e, oznakama, to je uvijek prioritet našim slobodnim trgovinskim sporazumima i pregovorima. Ova karta pokazuje zemlje s kojima imamo e, sklopljene sporazume i kako stojimo sa budućim pregovorima. Oznake zemljopisnog porijekla kao što smo već ranije čuli, su od to predstavljaju proizvode od najviše dodane vrijednosti za Europsku uniju. Tu imamo e, visok, e, visok broj zaposlenika koji ovise o tim proizvodima. Tu imamo tisuće malih srednjih poduzeća, male proizvođače, oznake zemljopisnog podrijetla nije samo ili nije više nešto što je privilegij dvije, tri države članice, već sve države članice imaju svog interesa u oznakama zemljopisnog podrijetla. I kao što je to gospodin Vilsak rekao, naš ugled Europljana jeste ugled e, jako kvalitetnih e, i sigurnih proizvoda u sporazumima poput e TTIP-a mi ćemo tražiti visku razinu zaštite naših oznaka zemljopisnog podrijetla moram reći da je prijedlog e, ministra e, američkog ministra za SAD-a nešto što nije zadovoljavajuće. Oni imaju svoje kriterije, ali cijena, cijene koje bi to nametnulo je u potpunosti neprihvatljivo za većinu naših malih proizvođača. Zatim, provedba trgovinskih sporazuma. To je nešto što nije e, lako pregovarati. Ako želimo da to bude predstavljalo neku korist za naše e, proizvođače poljoprivrednike, to mora, ti sporazumi moraju biti u potpunosti spravedeni. Dakle, nema, nema koristi da se oslobađamo nekih carinskih e, nameta ako ne možemo izvoziti u određene zemlje. Dakle, jedan od prioriteta trenutne komisija i gospodin Hogan je jasno stavio znanje da to pravi prioritet za njega jeste da se diverzificira naše izvozno tržište, osobito e, putem agresivne borbe protiv svih SPS i netarifnih e, barijera. Uspjeli smo vratiti 15 godina e, ponovo izvoziti e, govedinu u Kanadu nakon 15 godina prekida zbog e, slinke šapke u Tursku isto i sada nastavimo dobiti bolji pristup e, tržištu mlječnih proizvoda u Južnoj Americi Imamo još e, jednu dimenziju toga svega, to je naša dimenzija e, trgovinske misije diljem svijeta i rad na promociji naših proizvoda. Dakle, nedavno smo uspjeli e, usvojiti novu odredbu koja sada stupa na snagu i koja se pokazala uspješnom jer sve više država članica koristi tu mogućnost i sveći broj proizvoda koji sudjeluju u toj kampanji i to se ne odnosi samo na SAD, Kanadu, Švicarsku, već i na Afriku, Južnu Ameriku i druge. Dakle, evo imamo dakle e, sve jaču kampanju promičbe i to ta aktivnost sve jača i u brzo rastućim gospodarstvima Dakle, ide se i u Kolumbiju, i u Meksiko, iduće godine Japan, Kinu, u četvrtom mjesecu Vjetnam, Indoneziju, malo kasnije tijekom godina, vjerojatno i u Istočnu Afriku. To su sve važna tržišta kojima nismo vjerojatno pridali dovoljnu pozornost. E, predsjedavajući, vidim e, pogovor vašeg tijela da je vrijeme da za priveden kraju. Dakle, što se tiče međunarodne e, sigurnosti hrane, ministar Vilsak govorio elokventno o izazovima prehranjivanja 9 milijardi ljudi, no sa promjenom prehrambenih navika ljudi jedu sve više e, kalorija, dakle to je kao da ćemo imati 250 11 milijardi, ne 9 milijardi i tu imamo reformiranu zajedničku poljoprivrednu politiku i tim smo u boljem položaju da promoviramo europski poljoprivredni model i da podijelimo svijetom e, saznanje o tome kako bolje za stanovništvo. Razvoj mora, e, moramo izbjegavati narušavanje tržišta, e, raditi na oznakama zemljopisnog porijekla, fair tradeom, zatim raditi na istraživanju inovaciji u poljoprivredi i E, raditi na obnovljivim, e, na sektoru obnovljivih e, izvora energije. Dakle, u svakom slučaju sigurnost hrane će imati veliku ulogu ne samo u, budućnosti Europe, već cijelog svijeta i mi se svi istovremeno trebamo nositi s tim. Povjerenik, njegova ekipa, među kojima sam i ja, pridamo veliki značaj razvoju politike e, prehrambene sigurnosti i s pravim partnerima, svim partnerima i radimo na tome na sastanku G7, G20 posredstvom e, FAO-a u odnosima sa subsaharskom Afrikom i u provedbi e, UN-ovih ciljeva, razvojnih ciljeva za razdoblje koje će slijediti nakon 2050. Dakle, tu moramo imati do, organiziranu i provedenu dobru e, sigurnosnu politiku prehrambenih proizvoda. Dopustite zaključno kažem da e, mi blisko surađujemo s vašim odborom kako bismo uočili koje su mogućnosti koje se pružaju e, da raspravljamo o našim trgovinskim agendama na uravnotežen način. Moramo zajedno raditi sa poljoprivrednicima i stočarima, svim onima koji rade u, koji sudjeluju u prehrambenom lancu kako bismo postarali da su naše brige jako dobro, da se njima dobro upravlja i doista dolazimo ovdje tražiti vašu pomoć i da se postaramo da senzibilitet i sektor poljoprivredne budu dobro uočeni kada budemo izrađivali našu zajedničku evropsku, zajednički evropski stav e, u budućim pregovorima. Najljepša hvala, ispričam se što sam probio vremensko ograničenje, no ovo su bile važne stvari koje sam želio iznijeti. Uvaženi kolege, obećajem da ćemo se vr ovom temom baviti češće, možda čak i sustavno, kako bismo na najbolji mogući način mogli pratiti trgovinske pregovore. To je od jako velikog značaja za e, budućnost evropskih poljoprivrede. O ovom, ovom sada govorim, obećajem, tako da znate da ćemo to e, učin, uskoro učiniti. Evo imam jedan zahtjev. Gospodin Nikos, imate riječ na jednu minutu, a kad to prekorači, onda ću zvoniti. Želim vas najprije uvjeriti da e, ste doista e, bili rame uz rame sa gospodinom Vilsekom. E, moram vas pitati jedno pitanje. Je li, nije li Svjetska trgovinska organizacija mrtva uz sve te pregovore o sporazumima trgovini, slobodnoj trgovini sa različitim partnerima, nije li hoće li uopće biti relevantna u, za, u, u kontekstu svih tih pregovora o slobodnoj trgovini gdje smo mi e, trenutno upravo smo slušali o žigovima i zaštiti žigova naše brojke što se tiče trgovine su sigurno dobre i impresivne, međutim postoji cijena za to. E, moramo e, se pozabaviti temom e, nestabilnih cijena na tržištu. Hvala lijepo. Puno hvala. Evo, imam vrlo, vrlo, vrlo sažeta pitanja. Znači, kada i sljedeći put će se održati sljedeći pregovori o TTIP-u i drago mi je što čujem da ta obrana zaštićene oznake zemljopisnog podrijekla i izvornosti su prioritet kojeg se nećemo odreći u okviru Europske unije u tim pregovorima, ako sam vas dobro shvatila. I želim vas pitati i podsjetiti na sporazum Europske unije sa SAD-om po pitanju vina iz 2006. godine uključuje i drugi dio u kojem su se SAD obvezale pregovarati i o drugim e, zaštićenim oznakama koje su ostale izvan tog sporazuma. TTIP je za to idealna prilika. Dakle, hoće li EU tražiti od SAD-a da ispuni tu obvezu, obvezu koju su preuzeli 2006. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Što se tiče geografskog porijekla, više puta ste rekli da tu postoje e, šanse i prilike za male proizvođače, međutim to nije točno. E, ako pogledamo što se prodaje na svjetskom tržištu, to su proizvodi velikih proizvođača, ako e, je na primjer riječ o siru ili vinu, e, ja sam inače iz Italije, vi ste malo zaobilazili tu temu, ne radi se samo o tome imamo li mi iste ili ekvivalentne sustave, nego hoće li Amerikanci prihvatiti naš sustav oznaka Dakle, ne smijemo dopustiti da naše oznake koje su za nas vrijedne i koje se, e, da, da ih se e, jednostavno počne upotrebljavati e, u cijelome svijetu. Dakle, to je jedno temeljno načelo kojeg se moramo pridržavati u našim pregovorima, inače ćemo u, budući, u buduće imati velike probleme. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Zastupnik izvolite. Najpšće hvala. Nije promaklo mnogima, malo prije da ministar nije odgovorio na moje pitanje o svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Kada vidim ovaj plan sporazuma o kojima sudjelujete, kada vidim kako se razvija proračun Brazila Indije za poljoprivredu i, i što rade, zar ne mislite da je komisija u biti sve usamljeniji čuvar hrama, a taj hram je OMC, i, odnosno Svjetska trgovinska organizacija i Marakeš u ovom slučaju. Hvala Spring Hausling. Svaki put kada dođete kažete da je sve pozitivno i sve će biti još bolje, ali objasnite nam onda zašto što veći dio, udio na tržištu, na svjetskom tržištu imamo, cijene za naše e, proizvođače su sve niže i niže. E, nešto tu nije u redu. Kada sljedeći put dođete, onda nam jednostavno ispričate E, sa kojom zemljom nemate pregovore o slobodnoj trgovini, tu bi popis bio kraći. E, kako uopće imate pregled, jer e, uza sve te pregovore sa različitim partnerima teško je da imate pregled i da možete uvijek zaštititi interese naših proizvođača ovo je, poljoprivreda je nažalost sektor koji najmanje profitira od svih ovakvih e, sporazuma i smatram da je besramno da svaki put kada vodimo ovakve rasprave, da svaki put e, kažete e, budite u kontaktu sa kolegama iz odbora INTE. INTA, mislim da je to besremno jer mi smo ti sa kojima se o tim temama treba razgovarati. Zastupnik Andriju? Hvala, želim se nadvezati na ovo što je kolega rekao. Naime, kada vas slušamo, nema nikakvih problema, sve je u redu. Ja sam doista iznenađen Želim vam samo postaviti ovo pitanje, pitanje u vezi s oznakama zemljopisnog podrijetla. Insistiram na tome, želim znati točno kakav je napredak u pregovorima ostvaren glede e, oznaka zemljopisnog podrijetla u pregovorima sa SAD-om. Jer malo prije smo čuli, dakle, kada smo slušali ministra, da stvar nije očigledna, a znamo da e, s europske strane, to je nešto što se, dakle, da je sporno i zatim e, kakva je E, između Digitrada i Deđe Intea, da li e, ima ikakvih e, razgovora o poljoprivrednim proizvodima, a to je tekst o kojem smo razgovarali nedavno. Zastupnik Sanada. Zahvaljujem predsjedniče, imam nekoliko pitanja. Prvo, kojim evropskim organizacijama e, seljaka ćete raspravljati e, u okviru tih trgovinskih pregovora? Kada ste govorili o ugovoru sporazumu sa Kanadom, mene zanima kako to stoji, jer koliko jasno to još nije na snazi, a vi ste govorili kao da to već je na snazi. Također bih vas htjela pitati koji su to osjetljivi proizvodi koje vi smatrate osjetljivima u pregovorima o TTIP-u i po pitanju kojih se neće u potpunosti otvoriti uvoz. Izvolite. Hvala. Bardzo dziękuję. Pan poseł Bogović. Zastupnik Bogović, imate jednu minutu. E, hvala. E, mi smo na našem odboru. Zahvaljujem. Dakle, u našoj komisiji mi imamo, u našem odboru smo usvojili e, rezoluciju, odnosno izvješće o TTIP-u, dakle govori se u njemu o tome da moramo poštivati poljoprivredne prakse koje se primjenjuju u Europskoj uniji. U ovom slučaju govorim o pesticidima. Meni se čini da se ovdje ne radi o tome da poštujemo trenutne prakse, nego da mi moramo omekšati na neki način da prilagoditi te američke prakse e, e, e, samom predmetu rasprave. I to je ono što poljoprivredniku i europskom potrošaču E, što ih ostavlja u vrlo ranjivim situacijama. Mislim da je evropski poljoprivrednik zapravo taj koji će na kraju najviše izgubiti od svega toga i to je onaj kojeg treba najviše zaštititi u tim pregovorima. Ja mislim da te mjere E, bi trebale samo napraviti od europskih poljoprivrednika što konkurentnije jedinice. I mene zanima što ćete vi napraviti da zapravo e, spriječite takvu praksu u Europi. Iš tikrųjų, ačiū už pateiktą informaciją, bet kažkaip tai truputį keistai atrodo. Kalbam, kad e, ilguoju laikotarpiu produktu labai trup. Hvala gospodine predsjedniče. Čini se čudno da iako se e, broj stanovništva na svijetu povećava, mi imamo viškove proizvoda. E, mi investiramo na nova tržišta, ali o čemu se tu zapravo radi? E, je li, pitanje, je li stvar u tome da nedostaju tržišta ili tržišta nisu dovoljno dobra? Dakle, moje pitanje je koji će biti efekt sporazum o slobodnoj trgovini sa SAD-om jer mnoge studije kažu da će tržište Europske unije e, biti e, pogođeno velik, vrlo negativnim e, posljedicama, da će učinak biti vrlo negativan. Zahvaljujem. Imam dva konkretna pitanja predstavniku komisije. Spomenuli ste sporazum sa Vjetnamom. To je sporazum koji iz moje regije zapravo poljoprivrednike čini iznimno zabrinutima. E, e kakvo, jamstva imaju proizvođači riže u Europskoj uniji? kako jamstvo im dajete s obzirom na taj sporazum. I niste spomenuli u nijednoj prilici maslinovo ulje, te voće i povrće koji su iznimno važni za taj sektor u Europi. E, kakvog todjeka mogu imati takvi pregovori e, i sporazumi upravo na taj sektor u Europi? Ja, Dank. Hvala lijepa. E, želim točno znati kako vi definirate osjetljiva područja. Do sada nismo dobili jasnu definiciju, zanima me vaša. Govorilo se o različitim problemima u vezi sa ovim sporazumima. Dva primjera, e, na primjer mlijeko, tržište mlijeka u SAD-u nama se objašnjava, objašnja, obećava pristup njihovom E, tržištu, međutim ne i što se tiče maslaca i vrhnja, to je e, kontradikcija. Ili, na primjer, kad e, je riječ o kalifornijskim bademima, njih se proizvodi na vrlo industrijski način uz veliku upotrebu pesticida. Ako mi otvaramo granice, kako ćete zaštititi evropsku zaštitu badema? govorite o mnogim prednostima za naše poljoprivrednike, međutim meni se čini da su to e, predrosti za našu prerađivačku industriju, ali ne za poljoprivredne proizvođače. I Mr. Clark, <clears throat> una domanda molto, molto rapida. Imam samo jedno brzo pitanje. U sporazumu e, znači, s, Pacifikom, e, s pacifičkim zemljama SAD je sa tih 11 zemalja postigao e, u sporazumu jednu specifičnu dogovor po pitanju zemljopisnih oznaka. Koliko nam to može štetiti i je li to opasno ili nije za naše pregovore po vašem mišljenju? Hvala lijepa. U vezi sa ovim e, komentarima koje smo čuli od vas i od drugih e, na izlaganje e, američkog ministra, ja shvaćam da se trudimo biti ljubazni i prijateljski nastrojeni prema našem gostu, ali mislim da njegovo izlaganje nije bilo baš inspirativno. E, kada je on bio guverner, on je e, dobio e, bio je nazvan bio tek guvernerom godine. Mislim da stvari nisu baš jednostavne jer ako je on dobio takav naziv za to postoje razlozi. Zakon koji je spominjan je, dakle on je bio inicijator tog zakona, e, ko e, pregovara sa druge strane? Phil Hogan, osoba koju, e, koju se koju proizvođači mlijeka u Europi opisuju kao osobu koja nema rješanja zapravo e, drstim pri pomisli da se e, takva osoba e, mora suočiti u pregovorima sa ovakvim pregovaračem koji, koje, prema kojem smo se gotovo postavili kao da je Isus. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule director. Fără doar și poate sunt unul dintre susținătorii acestui... Najlepša hvala direktore. Ja se zalažem za ovo partnerstvo, puno putujem u Sjedinjeničke države i u potpunosti uviđam koje se mogućnosti pružaju europskim e, farmerima spram njihovih e, američkih kolega u okviru ovih pregovora. No želio bih čuti ipak da li ste išli mimo i povrh tema ovih oznaka zemljopisnog odrijetla, jeste li razmišljali o označavanju proizvoda? Znam da ovdje u Europi imamo problema sa označavanjem proizvoda spram njihovih eh, zemalja podrijetla. Imali smo ovdje, usvojili smo ovdje rezoluciju u parlamentu, čak eh, dakle podijeljeni stavovi, no da li se može u ovoj raspravi naznačiti koji su to poljoprivredni proizvodi koji, gdje se koriste E, komponente od mesa ili ne. Hvala. Zasmih Egnju. Hvala lijepa. Kao što znate, Rusija je zabranila e, uvoz e, poljoprivrednih proizvoda iz zapadnih zemalja, ali njihovi potrošači će i dalje trebati hranu. Pitam se da li je komisija primijetila sumnjivu sumnjiv porast izvoza iz Europske unije u Bjelorusiju, Kazahstan E, možda čak i Mongoliju. E, možda se na taj način naši proizvodi na mala vrata e, izvoze i u Rusiju. Hvala lijepa. Hvala. Direktor, molim vas da sada ukratko odgovorite. Neka, neka pitanja možete i pismenim putem odgovoriti ako vam se čini prihodnim. Hvala lijepa, hvala na svim pitanjima. E, po mom mišljenju tiču se sedam tema. E, svjetska trgovinska organizacija naravno nije mrtva. E, to je tijelo koje nadzire primjenu trgovinskih pravila i razrješava sporove. I bez obzira na sve pregovore o pristupu tržištima koja su trenutno u zastoju, E, ti pregovori se mogu nastaviti samo u okviru e, svjetske trgovinske organizacije, na primjer kada je riječ o e, subvencijama, o takvim se stvarima ne može pregovarati bilateralno nego samo u okviru svjetske trgovinske organizacije. Bez obzira na povećanje broja sporazuma o trgovinskom, o slobodnoj trgovini diljem svijeta. Što se tiče e, subvencija u brzorastućim gospodarstvima koji e, imaju utjecaj na tržište, točno je da to postoji, međutim e, tu se nešto može po tom pitanju učiniti samo u okviru svjetske trgovinske organizacije. Veliki broj pitanja tikao, ticao se TTIP-a E, mi ćemo e, siječnju veljači imati e, razgovore o tome u Briselu. Što se tiče označavanja i davanja E, potrošačima e, šanse da donesu informiranu odluku između GMO-a i ne GMO-a. E, to nije nešto za što se mi zalažimo jer mi zapravo želimo zabraniti GMO tako da tu se ne radi o označavanju. Što se tiče necarinskih barijera za trgovinu. Jasno je da govedina, perad, svinjetina, možda ne prerađena e, svinjetina, ali e, svinjetina, šećer, e, etilni alkohol, škrob, to su proizvodi koji su vrlo osjetljivi za SAD jer njihov, tu tu smo e, mi manje konkurentni jer imamo veće troškove proizvodnje e, i zato nam je potrebna zaštita za osjetljive proizvode nećemo e, moći liberalizirati trgovinu neki od vas su spomenuli studiju USDE-a koja kaže da kada bismo potpuno liberalizirali trgovinu tim proizvodima e, to bi značilo 5,8 milijardi dolara dobitka za SAD, a e, dakle e, oni bi izvodili 5,8 milijardi dolara više na naše tržište, a mi 0,8 milijardi dolara više na njihovo tržište. Dakle, puna liberalizacija tu nije moguće, tu moramo zadržati carinske e, kvote, tako da omogućimo donekle pristup njihovim proizvodima, ali da možemo upravljati time na lak način. Što se tiče e, zemljopisnog podrijetla, to su mnogi od vas spomenuli, ne slažem se da E, je to način, nešto od čega profitiraju samo veliki proizvođači. E, Parmigiano Reggiano e, je recimo ime iza čega se krije 50 tisuća malih proizvođača, malih poljoprivrednih proizvođača, velika većina zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla je štiti male proizvođače. U SAD-u oni štite imena, e, na primjer e, neke neki proizvodi kao suhe šljive iz e, Ažena, Ažon, to je jedna regija u Francuskoj i tako dalje. Neki su pitali E, što je sa sporazumom iz 2006. o vinu. Tu smo imali zaštitu e, jednog broja vina i pića, međutim to je nedovršen posao. E, tu se radi o takozvanim polugeneričkim imenima kao što su kjanti i tako dalje i tu smo imali klauzulu o o tome da klauzulu o reviziji, dakle time ćemo se pozabaviti ponovo. TTIP je po mom mišljenju jedina mogućnost koju sad imamo da taj problem jednom zauvijek e, riješimo. I tu se radi o 17 vrlo važnih e, imena iz područja vina i pića, alkoholnih pića. Što se tiče E, sustava zaštite e, žigova, mislim da taj američki sustav nije, ne pruža adekvatnu zaštitu za nas, naše proizvođače e, iz nekoliko razloga, a jedan od njih je da bi troškovi za naše proizvođače bili preveliki, osobito za naše male proizvođače. Ti troškovi iznose su iznosi milijunski iznosi u dolarima. Ono što mi nastojimo postići je e, bez, e, bez da tražimo od e, SAD-a da oni prihvate naš sustav oznaka geografskog podrijetla da se nađe jedno novo rješenje koje ne bi bilo niti njihov niti naš sustav. Naravno da mi imamo posebne proizvode gdje je potrebna zaštita, ali e, tu je moguće naći rješenje koje ne bi bilo identično s našim, ali bi zapravo imalo isti učinak. E, pregovori e, su vrlo teški, međutim oni priznaju da e, se e, zaštita e, geografskog podrijetla mora uključiti u TTIP, inače TTIP neće proći. Mi ne pokušavamo promijeniti međusobno sustav koji ona druga strana ima, odnosno ne, ne pokušavamo nametati promjene, nego pokušavamo naći rješenja. Što se tiče budućih e, pregovora, ja sam pokušao reći da su pred nama stvarni izazovi, osobito e, za neke sektore, obzirom na činjenicu da smo sada e, zapravo pred pregovorima o, sa nekim od najkonkurentnijih proizvođačima poljoprivrednih proizvoda na svijetu sporazum sa Kanadom je obavljen, ali e, mi moramo imati u vidu e, sve, sve te e, sporazume, odnosno pregovore, moramo vidjeti ukupnu veliku sliku. I još četiri stvari, Merkosor, tu će se pregovori možda nastaviti, još ne znamo. Ne znamo da li će se nastaviti ti pregovori i koliko će biti ambiciozni. E, mnogo će toga ovisiti o e, tome koja vrsta rješenja spora između investitora i država će biti e, predviđena. Što se tiče Vjetnama, mi smo ponudili vrlo male kvote i to neće niti malo utjecati na europska tržišta niti na cijene, a što se tiče maslinog ulja, voća i povrća. Vjetnam izvodi neke tropske vrste e, voća i povrća na europsko tržište, ali to ne utječe na naše proizvođače i što se tiče maslinovog ulja mi ga izvozimo i sad imamo mogućnost izvoziti ga i u Vjetnam. I e, posljednje dvije stvari u vezi sa TTIP-u e, postoji poglavlje o E, geografski e, zaštićenom projektu unutar tog sporazuma moramo postići transparentnost i moramo mi to u svakom slučaju Dakle, TPP što se toga tiče mene osobito ne e, impresionira i što se tiče Rusije i izvoza preko e, Bjelorusije i drugih nabranih zemalja, za to mogu postatiti tri razloga, tu se možda radi o krivom označavanju ili o prevarama, to ne znamo, e, radi se na istraživanju toga da se to utvrdi, kao drugo, E, nećemo više moći izvoziti sir u Rusiju. Dakle, ono što se dogodilo je da su e, proizvođači izvezli mlijeko u Bjelorusiju, a onda je od njega u Bjelorusiji proizveden sir i onda je e, legalno izvezen u Rusiju. Dakle, to je jednostavno bila poslovna odluka da se proizvodnja obavi u Bjelorusiji. I kao treće, došlo je do nekog do izvjesnog izmještanja mi više ne možemo izvoziti svinjetinu u Rusiju dakle druge zemlje u regiji e, počele su popunjavati tu tako nastalu prazninu a mi pak e, izvozimo u te zemlje e, zato što oni sada izvoze u Rusiju Dakle, ne moramo odmah pretpostavljati da se tu radi o izvozu naših proizvoda na mala vrata na rusko tržište. Dobro, dakle kao što sam rekao, osvrnut ćemo se, odnosno vraćamo se ovim temama. A sada prelazimo na sljedeću točku i sada molimo sljedeće govornike da dođu za predsjednički stol. Dragi kolege, dok nam sljedeći govornici dođu, želim vam reći da ćemo nakon kraja sastanka u 18.30 eh, da smo pozvani od Europskog vijeća za poljoprivrednike, suradnji s poljoprivrednicima na jedan domijenak u zgradi Jan, dakle, eh, Poljoprivredni geni, dakle to je, to je tema kojom se bavi tu, dakle svake godine smo njihovi gosti, evo i sada u 18.30. A sada prelazimo na predstavljanje studije, pregled doprinosa sektora repromaterijala za poljoprivredu u Europskoj uniji. Tu se radi o cijeni repromaterijala i njihovom utjecaju za poljoprivrednike. Ono što je promijenjeno u zadnjih nekoliko godina glede troškova proizvodnje, osobito kada se radi o a to su usjevi, prehran, stočna prehrana, pesticidi, gnjojivo i energenti. To je jako važno. Dakle, ovdje imamo Jususa Veslera i Dušana Dravića sa sveučilišta u Leningenu i dajem riječ gospodinu Vesleru još jednom vam želim dobrodošlicu. Sada možete započeti svoje izlaganje. Najpša hvala predsjedniče. Dame i gospodo, velika je čast predstaviti rezultate naše studije. Ponovit ću, mikrofon je bio uključen. Dakle, velika je čast biti ovdje i predstaviti vam eh, rezultate naše studije o koncentraciji u vezi sa sektorom repromaterijala za poljoprivredu. Vidim da je još nekoliko zastupnika ostalo i ovako kasno u Vakeningu. Razmišljali smo o tome da uvedemo večernja predavanja na sveučilištu kako bi e, naše dvorane bile e, bolje upotrebljene, iskorištene. No vidim evo ovdje da e, ima ljudi zainteresiranih e, čak i u večernjim satima za poslušaj ovakve stvari. Ono što ću napraviti jeste predstaviti studij koji smo vodili sa cijelom ekipom e, istraživača, među kojima ja, ja sam na čelu ovog odjela i nekoliko kolega su mi pomogli, Aleksandro Bonano i Dušan Drabić, on sjedi tu, on je vodio je studiju glede potrebe, zatim Valentina Materija, Tomas Suni, Luka Laguti. Ovdje imamo prosječnu godišnju promjenu u e, repromaterijalima za razdoblje 2004-2012 za nekolicinu zemalja. Tu su i različiti e, e, repromaterijali kao što su brojne stvari, a ovdje vidimo razlike između zemalja članica u razvoju tijekom godina. Ovdje imamo e, prvi izazove kada gledamo e, analizu e, repromaterijala jer vidimo da su razlike između država članica tako da ne možemo porediti sve države članice moramo imati na umu da ovdje imamo neke strukturne razlike između europskih država članica. Zašto smo ovo analizirali? Pa zato što je došlo do razlike u volatilnosti glede e, cijena resursa. Znamo da je sektor materijala ključnog značaja za poljoprivredni sektor. E, imamo veliku razliku između ulaznih i izlaznih e, proizvoda, odnosno repromaterijala u EU i razlika u koncentraciji između europskih tržišta. Imali smo dvije, dva izvora informacija, FADN na razini država članica, onda imamo izvješća od e, institucija kao što su Eurostat i FAO stat i informacije iz znanstvenih tiskovina. Gledali smo na pondu i tražnju, na potražnji smo gledali e, konačnu potrebu, a na opskrbu akvizicije i ono što smo napravili nastojali smo uvidjeti kako izgleda koncentracija koristeći e, indeks e, Herfindal-Hirschman. Ako zanima, mogu vam to objasniti malo kasnije. Evo, zatim e, sektor sjemena. Ovdje se prikazuje prosječna cijena repromaterijala. Nekolicin zemalja se cijena povećava, iako u većini zemalja smanjuje ta cijena s vremenom. Ovdje se pokazuje koncentracija među deset najvećih kompanija u EU, dakle to su glavni Dupont, Pionir, Monsanto, Syngenta i tako dalje. tu vidimo koncentraciju omjera koja ide od 725 do 373. Tu smo vidjeli malo povećanje do 2012. godine, a onda blagi pad od tad. Ako se to sažme, e, rezultati za tržište sjemena i cijena su između 2 do 15% i to smanjuje s vremenom. Mm, europsko tržište je manje koncentrirano od svjetskog, i tu imamo indeks e, troško, koncentracije 683, to dosta nisko, no evo, ako analiziramo tržište za šećernu repu, tu imamo 2644 i A ako gledamo akvizicije, onda vidimo da je europsko tržište karakteristično time što se e, rade investicije u tehnologiju, a ne akvizicija, odnosno otkup e, tih e, poduzeća koje proizvode i prodaje sjeme. Zagledamo gledamo tržište sjemena, onda vidimo da je sjeme najveći, ima najveći udio u repromaterijalu u većini država članica bilježimo povećanje troškova za sjeme u nekim zemljama, u drugima smanjenjuje se. Ne možemo sažiti situaciju, moram napraviti diferencijaciju između različitih vrsta sjemena koje se koristi i to je pokazano u ovom slajdu. A kad gledamo proizvodnju e, gnjojiva e, među 21. najvećim sektorom vidimo Dakle, da tu imamo između 6,4 megatona do 1,02 e, megatona za najmanje. Sve u svemu, tu imamo 16% globalne proizvodnje koje se proizvode u, i troše u istoj zemlji najčešće. Osam najvećih proizvođača su Njemačka, Francuska, Španjolska, Ujedinjena Kraljevina, Italija, Nizozemska, Belgija i Poljska. a turnover je e, zadnjih pet godina e, više od 15%. Dakle, kada gledamo e, koncentraciju, to je nešto što nas ne zabranjava iz gospodarskog kuta gledišta. Ako gledamo energente, onda tu vidimo da je u prošlosti da su troškovi bilježili porast u poljoprivrednom sektoru Europske unije. Najveća je za e, goriva, a drugi se odnose na prirodni plin i druge energente. Kad pogledamo koncentraciji omjer koncentracije, tu vidimo da ima nekih razlika između tri energetska sektora, no ako to poredimo sa drugim repromaterijalima, e, koncentracija u sektoru energetike je veći nego u drugim sektorima repromaterijala za poljoprivredu u Uniji. konačno možemo reći da svi se poljoprivredni sektor postali i troše više. 23, e, 20, od 27 zemalja koristi se više, od, više energenata i tvrtke rade na nekoliko energetskih tržišta i energet, izvora energija, ne samo na nafti. Koncentracija se postupno povećava. E, sirova nafta je više koncentrirana, zatim prirodni plin i e, sektor e, električne energije. A sada možemo preći na gnojiva. Zadnjih godina morali smo napraviti diferencijaciju između nitrata, fosfata i vidimo da je nitrogen najskuplji. Kada vidimo koncentrat koncentraciju dušik vidimo koncentracije koje su dosta male između 200 i 206, dakle kada je riječ o dušik fosforu i kaliju. Koncentracija se nije mijenjala u zadnjih pet godina, a kada gledamo potrošnju, ona se smanjuje u 27 zemalja Europske unije, postoje razlike koje se tiču dušika, kalija i fosfora među 15 zemalja Europske unije udio poboljšanja tla je poboljšan u razdoblju 2003-2012. i broj poduzeća koji proizvode njojivo povećao je u razdoblju 2003. do 2012. godine, a nije se smanjio. Njemačka, Francuska, Poljska, Ujedinjena Kraljevina i Nizozemska predstavljaju više od 50% ukupnog prometa u industriji gnojivima. U 27 zemalja industrija je koncentrirana, a glede e, industrije gnojiva tu imamo veliki broj otkupa i akvizicija i konačno zaštita bilja. Ovdje smo primijetili da u većini zemalja e, se smanjuje rashod za to. Imamo različite agente za zaštitu bilja, to su herbicidi, fungicidi i drugi. Kada vidimo koncentracije, onda vidimo da je omjer dosta visok, između 1500 do 1770 vrijednost e, ove zaštite bilja povećana je, povećava se do 2008. ali onda kasnije opada. Herbicidi koji se troše, troše se u velikim količinama, zatim fungicidi, insekticidi, u sredozemnim zemljama se najviše troše insekticidi, a najmanji herbicidi e, agenti za zaštitu bilja, smanjila se njihova potrošnja, vrijednja, vrijednost prodaje ovih agenata blago se smanjila od 2003. ali se kasnije porasla. Broj poduzeća koji ih proizvode dosta je stabilan, između 630 i 655 u razdoblju od 2000 3.12. Zatim promet e, predstavljaju Njemačka, Francuska, Italija i Ujedinjena kraljevina većinski. E, indust, Europska industrija zašto bilja je dosta koncentrirana u omjeru od CR5 koji ide od 79 do 83%. A iznačna HHI je uveliko porastao zadnjih 10 godina. Dakle, inovativnost u ovom sektoru je zanimljiva i to se može objasniti donekle i višom razinom istraživača i razvoja. Dakle, zaključno, ne postoji jasan obrazac glede potražnje za uvozom individualnih e, repromaterijala e, za, za države članice Europske unije. Dakle, ne možemo reći da ima jasna ja u tijeku u Europskoj uniji. Za stočnu hranu je drugačija situacija. No, ako vas zanima da li je koncentracija važna, onda bi e, stočna hrana bila ta koja najviše pozornosti zavrijeđuje. A ovo je sažetak što se tiče potražnje. Kako mu tendencije glede sjemena, ima malo, malo smanjenje, stočna hrana povećanje, a ostali više manje su ostali identični u ovo je analiza dakle za 27 zemalja Europske unije. Zatim što se tiče koncentracije repromaterijali tu imamo e, gnojiva i stočnu hranu gdje je najmanja i evo, završavam se, završio sa svojim izlaganjem i sa zadovoljstvom ću odgovoriti na pitanja. Najlepša hvala. prošio prosiłbym o zgłoszenia. Na razie jest pana... Hvala, tko se želi javiti za riječ. evo trenutno za sad sam vidio gospodina Egnjeva jer bih e, želio moći upravljati vremenom za riječ. Dakle, gospodin Egnju i gospodin Đapetir poslije. Chairman, first of all... Gospodine predsjedavajući, e, zanima me tko je zatražio ovu studiju? E, ovdje stoje da je zatražio odbor Agri, ali tko zapravo konkretno je zatražio ovu studiju? E, meni se čini da je možda ljevica zatražila ovu studiju koja pretpostavlja da postoji nekakva e, zavjera, nekakvo savezništvo sa velikim e, kompanijama koje proizvode repromaterijal za poljoprivredu. Dakle, po, povećanje sa 132 milijuna na 256 milijuna dolara je jedno ogromno povećanje i samo najveći se mogu nositi s tim. Dakle, postoji koncentracija e, što se tiče e, tog područja i gdje je tu sad vaše, vaš odgovor ako su sami samo najveći u stanju e, se tu nositi, onda što kažete na to? Dnevni red je određen. Odredili su ga koordinatori tijekom sastanka, možda niste bili nazočni na tom sastanku. Vi ste pitali kome treba zahvaliti na tome. Te tko je naručio ovu studiju. U svakom slučaju primamo na znanje ove zahvale koje ćemo proslijediti na sastanku koordinatora. U svakom slučaju mene ovo zanima. Gospod Petir, izvolite. Samo napomenuti da je ovo već treća ili četvrta studija koju evo u posljednjih godinu i pol koliko sam ja članica ovog odbora imamo prilike e, vidjeti i niti u jednoj dosadašnjoj studiji ne obrađuje se Hrvatska koja je punopravna država članica evo već gotovo dvije godine. E, pa bih skrenula pažnju vama kao predsjedniku odbora da zamolite službe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 Hvala lijepa. Tu u ovoj studiji e, studija je prezentirala malo prebrzo, nismo bili dovoljno koncentrirani, dobili smo odjednom jako puno podataka. Moje pitanje, dakle povećanje zapravo e, rast nije nešto loše. E, loš je samo onda ako se dođe, ako dođe do monopola, dakle do mono e, pozicije monopola na tržištu. Dakle, da li ono što to za poljoprivredne proizvođače naravno ne bi bilo dobro kada bi e, postojali proizvođači repromaterijala imali takvu poziciju na tržištu jer bi to za nas značilo veće troškove. Znači, vi kažete da nema takvih opasnosti. Gospodine Jar, radimo na ovom pitanju. Mislim da ćemo prigodom e, e, proslave tijekom kraja godine moći da se posvetite ovom pitanju. Gospodine Nikolson. E, da, imat ćemo i drugog e, posla preko Božića, ali želim vam zahvaliti na ovoj prezentaciji. E, mi, ćemo, mi smo naravno na sastanku do kraja i, saslušam, i saslušat ćemo sve prezentacije. Ja se sjećam jedne druge e, prezentacije, tema je bila 3F, stočna hrana, E, gorivo i, e, i gnojiva. U svakom slučaju što se tiče cijena goriva i cijena gnojiva, tu su e, tu, tu nam je rečeno da je cijena gnojiva po, narasla zbog cijene, povećanja cijena goriva. Međutim, sada su cijene goriva niže, ali nije se dogodilo, nije se dogodio pad cijena e, gnojiva. Dakle, tu nešto ne štima. Netko tu e, stavlja dodatne profite u svoj e, džep je, to je jedan od dve, najvećih problema, dakle proizvođači se teško nose sa povećanjem troškova za repromaterijal uh, u, svom, u svom poslovanju. Ne vidim da se itko više javlja za riječ. Da, troškovi proizvodnje imaju izravan utjecaj na cijenu proizvoda, to je jako važno. Poljoprivrednici često porede cijenu litre mlijeka s cijenom litre vode i cijenom litre ulja. Da, to su važne stvari. Dobro, dakle, u tom slučaju tražit ćemo od našeg stručnjaka da odgovori na pitanja i primjedbe. Izvolite. Yes, uh, yes. Hvala lijepa. Kratak odgovor u vezi sa Hrvatskom nismo dobili podatke. Dakle, nisu nam na raspolaganju bili podaci za Hrvatsku, jer Hrvatska se pridružila Europskoj uniji e, tek prije dvije godine, tako da mislim da će sljedeći put kad se bude radila ovakva jedna studija, naravno i Hrvatska biti uključena. Ali ako nemamo na raspolaganju podatke, onda je teško uključiti e, zemlju u studiju. pitanje koje postavio kolega iz Ujedinjene kraljevine. Da, kad pogledamo e, koncentraciju na temelju našeg izvješća čini se da nema razloga za zabrinutost u vezi sa tržišnom koncentracijom, ali ono što promatramo je da inovacije na nekim sektorima, kao na primjer sektor e, sjemena i zaštite E, zaštitnih sredstava e, tu su vrlo visoki troškovi zaštite e, patenata, odnosno zaštićenih proizvoda i tu se mali proizvođači teško mogu nositi s time i zato samo veliki proizvođači imaju šansa ostati na tržištu. Htio bih naglasiti da se to ne odnosi na e, proizvođače kemijskih zaštitnih e, sredstava, ali se tiče onih koji e, proizvode bio e, zaštitna sredstva jer tu su također troškovi zaštite njihovih proizvoda vrlo visoki. Postoje tendencije koje su zabrinjavajuće. Mi smo došli do zaključka u našoj studiji da što se tiče tržišne koncentracije koju smo mi ustanovili nema e, tendencija koje bi bile zabrinjavajuće. Postoje neki dijelovi tržišta gdje postoje veće tržišne koncentracije nego u drugim dijelovima tržišta, ali to je objašnjivo time što su to niše na tržištu e, i tu naravno e, je moguće reći da je da bi bilo dobro kad bi bilo više konkurencije, ali e, nema dovoljno kompanija koje su spremne investirati u ta područja, pa zato tu nema dovoljno konkurencije. Što se tiče 3F, gnojiva, stočna hrana i e, goriva, cijene gnojiva su povezane sa cijenama nafte. Kada su cijene nafte pale, zašto nisu pale i cijene gnojiva? E, prema podacima koje mi imamo, E, mi smo e, i tekako ustanovili pad cijena gnojiva, međutim zašto taj pad cijena nije bio jednak padu cijena nafte, e, dakle taj, ta stopa pada nije bila jednako, jednaka, ali da li je netko ostvario neobične profite u tom području na temelju podataka koji su nama stali na raspolaganju teško je to prosuditi. Ono što mi možemo reći je da postoji koncentracija e, na, e, u sektoru e, gnojiva, ali ne u prevelikoj mjeri. Mislim da su to bila sva pitanja koja su postavljena. Ako imate još pitanja, nama će, možete nam ih poslati e-mailom i mi ćemo rado odgovoriti na ta pitanja. Hvala lijepa. Najviše hvala. Hvala svim ovim jako zanimljivim informacijama. Mislim kako je stvarnost jako složena, to odlično osjećamo kada razgovaramo s poljoprivrednicima, kada je riječ o rentabilnosti. Ovdje vidimo prosječne vrijednosti, ali moramo imati na umu kako je situacija još složenija od ovoga. Eto, toliko, završili smo za danas. Najviše hvala svima, zahvaljujem stručnjacima na izlaganju i još jednom pozivam vas sve da pročite ovu studiju čim budete imali malo slobodnog vremena. te vas podsjećam na poziv koji su nam uputili mladi poljoprivrednici i koji nas čekaju u 18.30 na trećem katu ove zgrade. Gospodine Flanagan, izvolite. E, Biću kratak. E, kada imamo prezentacije, na ovakve PowerPoint prezentacije, možete li osigurati da ih mi dobijemo, jer prilično često smo osuđeni na to da moramo e, gledati te PowerPoint prezentacije na ovom velikom ekranu, moje, e, ekranu moje oči nisu dovoljno dobre za to. E, I možete li nam ovakve studije poslati e-mailom umjesto u papirnatom obliku, jer kakvog smisla ima konferencija u Parizu ako e, tiskamo ovakve studije, možemo li početi od sebe? Da, da, svakako to je moguće. Treba se obratiti tajništvu kako bi se riješio taj problem. Najljepša hvala. Vidimo se sutra u 9 sati. A sada idemo susret mladim poljoprivrednicima. Hvala.